So, dear colleagues, welcome. Poštovani kolege, dobrodošli na sastanak Međuparlamentarnog odbora koji je organizirao odbor EKON. Pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenta Podsjećam vas da je odbor Ekon u proteklih nekoliko godina bio vrlo aktivan u svom nastojanju da osigura da promjene u gospodarskom upravljanju u Europskoj uniji prati sve veća demokratska odgovornost, um, a to je zadaća kako Europskog parlamenta, tako i nacionalnih parlamenta. Veliko nam je zadovoljstvo što ste danas ovdje s nama i što ćete dati svoj doprinos ovoj vrlo konkretnoj suradnji između naših parlamenata u području gospodarskog upravljanja. Kao što znate, naš sastanak bit će podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu govorit ćemo o BEPS-u, dakle pitanju erozije porezne osnovice i prijenosa dobiti, a u drugom dijelu govorit ćemo o bankovnoj uniji. Pozdravljam gospodina Elsingera iz Nizozemskog senata, iz njihovog odbora za e, proračun koji će e, sa mnom supredsjedati u ovom prvom dijelu, a u drugom dijelu kolega e, iz e, istog tog senata, nizozemskog senata, biti će su predsjedatelj e, tog drugog dijela sastanka. S obzirom da imamo velik broj sudionika ovoga sastanka, htio bih samo reći da vrlo vjerojatno neće biti moguće da se svi jave za riječ, no pokušat ćemo osigurati da se javi što veći predstavnik različitih e, parlamenata. Svako će imati na raspolaganju dvije minute, znači da ćemo imati ukupno mogućnost da se 20 do 25 zastupnika javi za riječ. Naravno, možemo to prelagoditi ovisno o tome kako se diskusija bude razvijala. E, također u prostoriji možete naći e, kartice kojima se možete prijaviti ako želite uzeti riječ. E, naravno nastojat ćemo biti e, fleksibilni, e, pa čuti nekolicinu predstavnika nacionalnih parlamenta, pa onda jednog predstavnika Europskog parlamenta. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će stvari teći. E, krenut ćemo sada sa prvom temom, a to je razvoj događaja u pogledu BEPS-a. E, možda se sjećate da je ovo treći puta da vodimo zajedničku raspravu vezanu uz poreze. Prije dvije godine razgovarali smo o sustavu PDV-a, lani smo razgovarali o potrebi da zajednički pristupimo u borbi protiv agresivnog planiranja, e, poreznog planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza, osobito nakon onoga što je poznato pod nazivom Leaks. E, mnogo toga se dogodilo u proteklih godinu dana, e, izašle su smjernice za borbu protiv BEPS-a i prije nekoliko dana komisija je iznjela i svoj prijedlog za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza koji uključuje i mjere za borbu protiv e, BEPS-a. Stoga i danas ovdje vodimo ovu raspravu u vrlo aktualnom trenutku s obzirom da nacionalni parlamenti e, koji su nadležni za zakonodavstvo E, imaju ključnu ulogu u tome da preuzmu e, smjernice vezane uz borbu protiv beps u svoje nacionalno zakonodavstvo. E, Podsjećam i Lendu Marsur, predsjedavateljicu našeg posebnog odbora u Europskom parlamentu koji upravo gura sve naše aktivnosti u ovome području pa kao što možda znate sada imamo posebni odbor koji se bavi upravo ovim pitanjem e, uz sav onaj uobičajeni rad, zakonodavni rad koji se radi u odboru za gospodarstvo. Drago nam je što je s nama ovdje i ravnatelj iz glavne uprave e, Europske komisije koja se bavi ovim pitanjem kao i e, kolega iz OECD-a e, koji se također bavi ovim pitanjem. Možda bih na početku mogao dati riječ prvom govorniku ili možda moj kolega supredsjedatelj želi nešto reći. Hvala vam lijepo pa ja ću pokušati dati riječ što većem broju e, vasno. naravno najprije ćemo omogućiti govornicima da iznesu svoje uvodne napomene, svoja uvodna izlaganja. E, naravno i meni je iznimno drago što, se, što smo organizirali ovaj sastanak zajedno s Europskim parlamentom, e, budući da ja dolazim iz parlamenta zemlje koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Hvala vam lijepo. E, prva e, govornica je gospođa Karolin Malkom iz Centra za poreznu politiku i upravu OECD-a. Izvolite, imate 10 minuta. Hvala vam lijepa. Prije svega e, zahvaljujem na ovoj prilici da vam se danas obratim. Doista ovo je vrlo aktualni trenutak za raspravu o borbi protiv BEPS-a u Dakle, e, paket različitih mjera e, smo donijeli u listopadu i sada je uistinu vrijeme da se zemlje usredotoče na provedbu. Kad je riječ o samom paketu, možda treba razmotriti zašto je ovaj projekt vezan uz BEPS bio toliko ključan kako bi se ostvario veliki napredak u području međunarodnih poreznih pravila i kako bi se ta pravila doista uvela u 21. stoljeće. Jedno od temeljnih načela BEPS-a je E, kako osigurati da u suvremenom gospodarstvu 21. stoljeća imamo stvaranje vrijednosti koje će biti usklađeno sa e, porezima, odnosno oporezivanjem. Zašto je ovaj projekt BEPS bio toliko značajan? Jedan od e, najznačajnijih karakteristika ovog projekta bilo je da se države predstavnice G20, dakle da se države skupine G20 privole da poštuju OECD-ova pravila u vezi BEPS-a. Dakle, potrebno je razmatrati e, porezna pravila na međunarodnoj razini kako bi ona bila učinkovita, jer u ovom trenutku vidimo da se pravila uvelike razlikuju između pojedinih zemalja i da je potrebno također da ta međunarodna pravila se usklade sa suvremenim gospodarstvom. Ovo je bio posve inkluzivan projekt, po prvi puta smo u OECD-u na taj način radili i doista nam je drago što smo uspjeli postići konsenzus e, vezano uz 15 mjera i to sa svim zemljama s kojima smo surađivali prilikom e, izrade ovih e, mjera. Kritika koju smo često čuli u pogledu ovoga projekta u protekla dvije i po godine od kad smo na njemu počeli raditi jest da su to teška pitanja, vrlo složena i da sustav treba ostaviti onakvim kakav jest. No mislim da se važno prisjetiti da kada smo vidjeli rezultate BEPS-a, alternativa ovom projektu vezanom uz BEPS e, bilo, bio je ne status quo, već situacija u kojoj bi svaka zemlja išla u vlastitom smjeru nastojeći riješiti ovaj e, veliki problem koji je doista postao još veći do trenutka kad smo se odlučili pokrenuti projekt. Dakle, cilj ovog projekta bio je da se riješimo, da, da, da se pozabavimo dakle onim lakunama u zakonodavstvu koje su omogućavale velikim multinacionalnim korporacijama da koriste takvu situaciju i izbjegavaju svoje obveze. Također, važna stvar vezana uz ovaj projekt bilo je konsultativna narav tog projekta. Dakle, konzultirali smo e, više od 120 E, područja, e, deset regija u kojima smo provodili konzultacije, također četrdeset e, zemalja koje su izravno bile uključene u izradu mjera. Dakle, ovo je doista bio važan projekt i u pogledu toga da smo proširili opseg oni koji su u njemu sudjelovali izvan područja OECD-a i podigli ga na međunarodnu razinu. Također smo uspostavili suradnju i sa poslovnom zajednicom i sa civilnim društvom i mislim da će to E, se osobito pokazati korisnim sada kada uđemo u fazu provedbe jer su poslovni subjekti uvelike bili uključeni i mislim da smo uspjeli postići ravnotežu između opterećenja e, koje će biti potrebno kako bi se ispunjavali novi propisi i s druge strane koristi od e, poštivanja novih propisa. Također smo se nadovezali na mnoga područja kojima smo se prethodno bavili kao što su transferne cijene i slično a također nadovezali smo se i na neka područja kojima se bavi komisija, što smo mogli vidjeti prošloga mjeseca u e, dokumentu koji je e, objavila komisija vezano uz borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, za nas je ovo jedan velik korak unaprijed. Zemlje osta, zadržavaju svoju suverenost u području poreza, ali s druge strane one ne mogu donositi svoje domaće politike, a da uopće ne uzimaju u obzir šta se sve oko njih događa. U svakom slučaju golemi posao je odrađen, svi, e, sve članice OECD-a dale su svoj velik e, doprinos i e, ovaj sada pak paket koji je zaključen. Samo je prvi dio posla, a sada pred nama stoji mnogo veći izazov, a to je provedba. Dakle, kad gledamo tih 15 mjera, mislim da je dobro podijeliti ih u skupine mjera i nadam se da će to onda pomoći i zakonodavcu kad budu određivali svoje prioritete i brzinu e, koja je potrebna e, kad govorimo o provedbi. Dakle, što se sve nalazi u ovom paketu? Prije svega imamo minimalne standarde, četiri minimalna standarda u onim područjima u kojima zemlje ako neće međusobno surađivati i zajednički raditi, doći će do negativnih učinaka na susjedne zemlje. Dakle, tu je prije riječ o prije svega o izvješćivanju za svaku zemlju posebice. Zatim o štetnim poreznim praksama, tu govorimo o e, razmjeni poreznih rješenja i preferencijalnim poreznim e, režimima. I na kraju, kada je riječ o rješavanju sporova, e, to smo također ovdje uključili jer BEP se uglavnom usredotočio na potrebu da se prekine sa dvostrukim neoporezivanjem. Dakle, moramo učinkovito riješiti problem dvostrukog oporezivanja i to je također nešto što je uključeno u mjeru 14 u ovom projektu. Također treba podići postojeće standarde, tu je prije svega riječ o transfernim cijenama i e, zatim e, potrebno je uz postaviti stalno, stalni poslovni nastan kako bi se izbjegla ona mogućnost biranja povoljnijeg e, režima. Zatim postoje čitava područja u kojima države nisu obvezne poduzeti mjere, ali ako ih poduzimaju onda se od njih očekuje da idu u smjeru koji je zacrtan u ovom paketu. Dakle, tu je riječ o stvarima kao što su neusklađenost hibridnih instrumenata i nekim drugim područjima. I potom postoje mjere koje se bave nekim novim područjima, um, dakle to je obvezno objavljivanje agresivnih uh, aranžmana izbjegavanja plaćanja poreza i slično. Dakle, tu smo naprosto htjeli prikupiti podatke o tome što se u pojedinim zemljama trenutačno radi i e, samim time zacrtati put i e, postaviti temelje za budući rad. Naravno, postoji tu i čitavo novo područje digitalnog gospodarstva, a naravno moramo nastaviti raditi i na multilateralnim instrumentima. I tu bih sad htjela zastati jer sada ono što slijedi je provedba. Dakle, podsjećam vas samo imamo četiri glavna četiri glavne skupine mjera. Prvo su minimalni standardi vezani uz BEPS, tu će trebati pogledati kako zemlje provode te mjere i pružiti im potporu e, tijekom provedbe. Zatim imamo ažuriranje postojećih standarda, zajedničke pristupe i smjernice vezane uz najbolju praksu. OECD sada namjerava pružiti potporu državama u provedbi zacrtanih mjera kroz čitav niz praktičnih alata, uključujući one alate e, koje će biti namjenjene upravo manje razvijenim zemljama, e, gdje ćemo možda trebati e, prilagoditi određene mjere s obzirom na ograničene kapacitete u tim zemljama ali također e, želimo e, pomoći zemljama u njihovom formuliranju odgovora vezano uz one prve četiri osnovne mjere, dakle vezano uz obvezne mjere u pogledu BEPS-a. Dakle, ovo je e, inkluzivni okvir e, kojim želimo ovaj e, okvir vezan za BEPS proširiti iznad 44 države članice OECD-a. Želimo ga pokrenuti na globalnoj razini i taj inkluzivni okvir je način koji će nam to omogućiti. Znači državama ćemo omogućiti da sudjeluju vrlo ravnopravno u sljedećoj fazi, dakle uz države članice OECD-a i države G20 koje već u tome sudjeluju E, dakle, zajednički ćemo pratiti provedbu, pokušati razviti kapacitete pojedinih e, država da mogu nadzirati što se kod njih događa e, sada dok budu donosile, odnosno preuzimale ove mjere u svoje zakonodavstvo. Znači, to je okvir u sklopu kojega ćemo raditi sa državama G20 i otvorit ćemo mogućnost suradnje svim ostalim zainteresiranim zemljama u sljedećoj fazi projekta. Hvala. Hvala vam lijepa. A riječ sada daje gospodinu Valeru Mutoljeru, ravnatelju iz glavne uprave Taksud Europske komisije. Izvolite. prezidom. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, Drago mi je da sam ovdje već drugu godinu za redom i da možemo razgovarati o ovim temama. Ja sam zadužen za, ja sam ravnatelj u općoj upravi taksud Europske komisije. Nastojat ću ne ponoviti ono što je Karolin upravo predstavila, zato što postoji opasnost da se krenemo ponavljati. moramo se koncentrirati na rezultate ove rasprave koja se eto dogodila na globalnoj razini i koordinirati e, provedbu ovih mjera na unutarnjem tržištu. To mora biti učinjeno dosljedno ako želimo da e, tvrtke jasno razumiju regulatorni okvir. Najprije nekoliko riječi o sadržaju naših prijedloga i e, o metodama za koje smo se odlučili te e, o partnerstvima koja su nam potrebna ako želimo ispuniti naše ciljeve. Najprije želimo osigurati uravnotežen okvir raspodjele poreznog opterećenja na jedinstvenom tržištu koje će biti e, atraktivno za naše tvrtke. Što se tiče tog cilja, mislim da ne griješim kad kažem da su svi ciljevi i sve mjere doneseni na globalnoj razini, ako se odnose na e, BEPS, od ovih 15 mjera sve se moraju provesti i na unutarnjem tržištu. To je pitanje vjerodostojnosti. Ako želimo biti vjerodostojan partner unutar skupine G20, i ako želimo biti e, ključni igrač u razvoju ovog programa, moramo provoditi sve te mjere. Osim toga moramo biti i učinkoviti. Ako budemo e, provodili ove mjere na koordinirani način na cijelom jedinstvenom tržištu, to će pomoći i zemljama članicama da osiguraju svoju poreznu e, osnovicu. Isto tako olakšat će pravnu situaciju za e, sve sudionike na tržištu. Osim toga, ovdje je riječ i o e, poštenju. E, načelo je da se dobit oporezuje tamo gdje nastoje. I naravno po svaku cijenu želimo izbjeći štetne porezne prakse. Dopustite mi da vam dam nekoliko primjera o tome na što radimo. Kao prvo imamo dakle cijelu priču o povlaštenim eh, poreznim režimima za patente. To je schema koja se koristi za istraživanje inovacije. O tome smo razgovarali sa eh, ministrima gospodarstva i financija prošle godine jer smo željeli uskladiti naš sustav sa eh, sustavom OECD-a. Zatim, javne uprave isto tako moraju poštovati odredbe sadržane u direktivi o automatskoj razmjeni podataka o poreznim mišljenima. Zatim imamo i e, odredbu o transfernim cijenama, te dakle o zajedničkom forumu između uprava i tvrtki. Želimo osnažiti e, pravila za e, transferne cijene. A od siječnja imamo i nacrt prijedloga kojim će se osigurati izvješćivanje po zemljama između poreznih uprava na našem jedinstvenom tržištu. Stoga možete vidjeti da instrumenti zajednice u principu odražavaju i glavne smjernice OECD-a. I na kraju to su mjere kojima se želimo boriti protiv premještanja dobiti. Zatim osnažit ćemo kontrole pravila u vezi s kontroliranim stranim društvima te pravila o ograničavanju kamata. Zatim pred dva tjedna smo donijeli i predloge za direktivu o optimizaciji poreza i nakon toga će uslijediti još čitav niz inicijativa i jedna od kojih je i rješavanje sporova. Što se tiče sadržaja, moramo osigurati dakle, da se ovo dosljedno provodi na e, jedinstvenom tržištu. Druga stvar koju bih e, htio reći odnosi se na metodologiju. Imamo mm, set alata na razini Europske unije koji nam pomažu da identificiramo najbolje instrumente mm, i to jest instrumente s kojima ćemo najbolje ispuniti naše ciljeve. I ovdje bih e, htio pojasniti da se to odnosi na prekogranične e, teme. Mi se temeljimo na e, jedinstvenom unutarnjem tržištu i želimo se riješiti ograničenja ili zapravo bilo čega što ometa funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Što se tiče metode koje smo koristili, tri su ključna načela koja smo slijedili. Kao prvo, suverenitet zemalja članica u e, definiranju vlastitih poreznih režima i direktnog oporezivanja. Zatim, poštovali smo načelo e, subsidijarnosti prema krojem, trebamo dakle djelovati na najprimjerenijoj razini i treće, poštovali smo načelo proporcionalnosti. Dakle, sad smo ti tri načela poštovali kad smo davali naše prijedloge e, vijeću. Dopustite mi e, nekoliko, da vam iznesem nekoliko primjera o tome o instrumentima koje mi predlažemo. Jedan od instrumenta koji imamo na raspolaganju je e, zakonodavstvo. Ako postoji opasnost od prepreka koje ometaju funkcioniranje tržišta, kad god postoji e, potreba da se e, regulira konkurencija na jedinstvenom tržištu, mi uvijek e, radije biramo zakonodavstvo i to uglavnom direktive. To smo učinili i kad je riječ o upravnoj suradnji, bilo da je riječ o automatskoj razmjeni e, bankovnih podataka ili o automatskoj e, razmjeni e, podataka iz poreznih mišljenja ili kad je slučaj u prijedlogu kojeg smo dali prije dva tjedna o izvješćivanju po zemljama. Ono što ovdje pokušavamo učiniti jest da odredbe koje se moraju provoditi na nacionalnoj e, razini, dakle da te odredbe ne stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. I naravno želimo zadržati e, temeljne slobode, slobodnu, mm, slobodu kretanja kapitala i slobodu poslovnog nastana. E, još jedan od instrumenta koji imamo na raspolaganju su neobvezujući propisi Ovdje nije riječ o prilagodbi zakonodavstva, već dajemo preporuke zemljama članicama da revidiraju vlastite bilateralne sporazume sa trećim e, zemljama. To je instrument za kojeg se komisija odlučila. Dakle, preporučila je zemljama članicama da revidiraju e, status stalnog poslovnog nastana kako bi se osiguralo da gospodarske aktivnosti koje se provode na određenom teritoriju da se kasnije dakle tamo i oporezuju. I treća stvar koju smo iskoristili jest koordinacija nacionalnih politika. Kao što znate imamo kodeks ponašanja o oporezivanju tvrtki među zemljama članicama. To je zapravo međusobna ocjena poreznih režima kojom se želi povećati transparentnost i e, dosljednost. Isto tako želimo osigurati da ne postoje nikakve štetne porezne prakse. Dakle, da sažmem ovaj sadržaj i metode. Sada nam je jasno što moramo učiniti. Imamo na raspolaganju sve potrebne instrumente, no kako bismo, to, e, kako bismo u tome uspjeli, moramo osnovati e, partnerstva i ta partnerstva moraju biti dakle, ona prava. Prvo takvo partnerstvo je partnerstvo među institucijama Europske unije. Naš prirodni saveznik je, ja vjerujem, Europski parlament. I u svojem programu za oporezivanje e, tvrtki. Čuli smo i zanimljive doprinose od odbora Econ i odbora Tax koji imaju također vrlo ambiciozne planove. I komisija će e, to zasigurno iskoristiti u svojem randu u sljedećih e, nekoliko mjeseci. Zatim e, tu je i vijeće pod nizozemskim predsjedanjem koji je, je navelo napredak na oporezivanju tvrtki kao jedan od svojih prioriteta. Toga nam je dranko da možemo e, računati i na nizozemsko predsjedništvo. I na kraju, potrebno nam je partnerstvo zemalja članica. Fenomen kojeg primjećujemo na razini Europske unije postoji i u raznim zemljama članicama. Moramo e, se pobrinuti da povećanje poreznog opterećenja dakle na stabilnim poreznim eh, osnovama, poput recimo oporezivanja rada, vidjeli smo koliko to zapravo je nesigurno. Stoga ja se nadam da će nam i zemlje članice eh, pomoći kad je riječ o ovim pitanjima. Što se tiče parlamenta i vijeća, mislim da ne možemo ostvariti napredak bez vaše pomoći. Stoga molim i vas da izvršite pritisak na zemlje članice da um, nešto učine u vijeću i da rade na provedbi e, zakonodavstva koje je usvojeno na europskoj razini. Naš je plan širok, e, opsežan i računamo na vašu podršku. Hvala vam i oprostite što sam bio malo duži, dulje nego što je e, trebalo. Hvala vam. Sada prelazimo na zastupnike Europskog parlamenta. Najprije ću dati riječ gospodinu Lamasuru. On je predsjednik posebnog odbora o poreznim mišljenjima. Hvala vam. Oporezivanje tvrtki um, se uglavnom smatralo tehničkom i dosadnom temom. A onda se pojavio skandal LuxLeaks sa svim svojim otkrićima i informacijama i odjednom je ova tema postala u svim našim zemljama važna politička tema. I to i u Europi, a i s druge strane Atlantika. A s nama su danas i predstavnici e, parlamenta iz e, Quebeca, a inače smo u kontaktu i sa e, zastupnicima iz Američkog kongresa. Čini se da uh, LuxLeaks da će značiti, da će zapravo dovesti do ogromne promjene kad je riječ o korporativnom oporezivanju, baš kao što je i pad uh, Lehman Brothers banke značio pad financijskog sektora. Dakle, imat ćemo očito prije i poslije e, skandala LuxLeaks. Kad je riječ o suradnji u poreznim pitanjima, nacionalni parlamenti su uvijek imali prvu i posljednju riječ e, u tim temama. No mi na europskoj razini pokušavamo istražiti e, kakve su bile prakse zemalja članica, a istovremeno želimo izdati određene preporuke kako bismo nadopunili inicijative koje su već pokrenute od strane OECD-a i Europske komisije, kao što smo čuli. I naše su istrage pokazale jako puno toga. Kao prvo i najvjerojatnije najvažnije, je sljedeće. Moramo uzeti u obzir to da naši porezni sustavi nisu prilagođeni gospodarstvu 21. stoljeća. Sustavi koji su um, uspostavljeni prije jedno 30. godina jednostavno više ne, ne odgovaraju globaliziranom okruženju, uh, globaliziranim um, metodama proizvodnje i globaliziranim načinima marketinga. To sve tvrtke koriste, a da ne spominjem digitalno okruženje i digitalne platforme. Druga stvar koju moramo reći jest da e, velike tvrtke uspijevaju izbjeći konkurenciju, međusobnu konkurenciju, tako što koriste e, različito zakonodavstvo u različitim zemljama članicama. Dakle, koriste pogodnosti koje mogu dobiti, budući da su multinacionalne tvrtke. I to posebice kada je reč o manjim zemljama članicama koje um, same nemaju dovoljno ovlasti da riješe određene zakonodavne praznine. Isto tako, um, prihodi se, pardon, porezi od prihoda se u nekim slučajevima premještaju iz jedne u drugu zemlju članicu. To se događa u brojnim zemljama članicama. Elisa Ferreira i gospodin Toyer su pripremili jedan izvještaj i e, u tom je izvještaju njihova filozofija bila dosta konzistentna primjenom pravila o konkurentnosti za oporezivanje profita, dakle koji je primjenjivo na bilo koju drugu aktivnost u Europi. Dakle, moraju se primjenjivati načela e, jednakosti, transparentnosti. Želimo e, se boriti protiv e, netransparentnosti, lažnog tržišnog natjecanja i nepoštenih praksi. U Europskoj uniji i u Europskoj obitelji naš je cilj bio da pokušamo um, imati jednaku definiciju za porezne osnovice u cijeloj Europskoj uniji. E tek onda možemo razgovarati o otvorenim transparentnim pravilima, o poštenom natjecanju, o tome da ljudi mogu koristiti uh, pogodnost, porezne pogodnosti, kad je riječ o PDV-u i tako dalje, za PDV to dosta dobro funkcionira a na svjetskoj razini ćemo podržati preporuke OECD-a. Istovremeno, jako je važno da veliki partneri diljem svijeta, uključujući SAD ali i druge, da također sudjeluju u toj filozofiji i da rade na jednaki način. E sada, dobra vijest je da mm, se korporativno razmišljanje ipak mijenja i to zbog pritiska javnog mijenja. A mi smo ovdje predstavnici građana i stvarno vidimo da dolazi do promjena razmišljanja. Tvrtke više ne pokušavaju koristiti nepoštene e, porezne sustave. Istovremeno, baš kao što zapravo u istom trenutku e, priznaju da ne mogu zagađivati i da moraju zaštititi okoliš. Eto, isto to sad čine i sa porezima. Tako da naš posao u e, Europskom parlamentu jest da nastavimo istraživati što se događa i to kroz tijela Europskog parlamenta i nakon današnjeg e, sastanka još imamo još dva sastanka, jedan je 16. travnja sa istim sudionicima kao i danas i je još jedan u, u okviru OECD-a. Tamo ćemo pozvati predstavnike nacionalnih parlamenta zemalja članica OECD-a i ja se stvarno veselim e, radu sa vama u budućnosti. Hvala vam. A sada ću dati riječ Hugo Bajeu. On je izvjestitelj parlamenta o BEPS-u. Izvolite. Štovani gospodine predsjedavajući, ja sam isto kao i kolega Lamasar jako sretna što smo ovu sjednicu mogli u parlamentu organizirati. I možemo razmotriti i prodiskutirati prijedloge komisije, to nakon pritiska kojeg je izvršila javnost, a i parlament se do to došlo. Istina je, mi želimo jednu gospodarsku, ekonomsku, monetarnu i bankovnu uniju osnovu ti u život pustiti da zaživi. Međutim, za to moramo imati u svakom slučaju jedan unificirani pošteni porezni sustav koji je i temelj jedinstvenom unutarnjem tržištu. Međutim, za to smo imali studiju OECD-a koja je pokazala da 140 milijardi eura godišnje, 240 milijardi godišnje propada zbog toga što se ne plaćaju poreze. 10% otprilike poreze svih poduzeća koje ovdje posluju i zarađuju ne ulazi u proračun. I ovdje ima među vama dovoljno ljudi koji vam je svima jasno šta bi se tim novcima mogli kad bi se to oni uplatili u javne blagajne kako bi se trebala. Ali trebamo ići i dalje od toga, moramo spriječiti zaista porezni bijeg na evropskoj, sve evropskoj razini. Predsjednik Lamasur je to već i rekao. Mi u Europskom parlamentu ne sjedimo pasivno, nego smo velike napretke postigli zahvaljujući izvješćima Tojrera i Ferrere jako mi drago da je kolegica Eliza Ferreira ovdje upravo s moje stranu, ona je predsjednica odbora za takse za porezna pitanja, ali dakle zahvaljujući tim izvješćima smo mi ubrzali e, rad na automatskom razmjeni podataka o poreznim obveznicima i poreznim e, mišljenjima i tako dalje. I mislim da je jako bitno da se upravo to da se sada mogu sve nacionalna porezna rješenja i obvezujuća porezna mišljenja analizirati i tu nema neke posebne zastare. Vijeće je odredilo deset godina unatrag da to vrijedi. Prema tome nadam se da ćete i vi svoje vlade uvjeriti koliko je to važno i bitno da uklone sve barijere koje bi eventualno ometale tu automatsku razmjenu poreznih e, mišljenja i poreznih tumačenja mi onu, onaj rok od deset godina unatrag, dakle od deset godina unatrag ništa nije zastarilo, ne želimo mijenjati. Mi znamo da su svi divni i krasni, ali kad dođe onda za nekih sankcija, onda se pokaže da neće svi napraviti ono što treba učiniti. Zato se nadamo da ćete djelovati u svojim nacionalnim okvirima. Mislim da bi Europska komisija trebala preuzeti jednu tu ulogu, nekoj vrsta arbitražnog suca čak, da to ide bolje i brže. Zatim, Peto, što o čemu govorim, Evropski parlament traži da jedan, imamo zajednički identifikacijski broj za sve porezne obveznike iz posebno poduzeća koja djeluju na području Evropske unije, s čime bi to pojednostavnilo i olakšalo život poreznim upravama. Ali kao što smo rekli, osim OECD-a, Europska komisija tu treba jednu inicijativu za Europu potaknuti i tijekom sljedećih mjeseci ćemo vidjeti što su oni sve priredili. Dakle, osim toga automatska razmjena informacija na poreznom području koje, za koje smo mi puno učinili, mislim da ćemo zaista uz pomoć svih ovih mjera doći do jasne situacije pune transparentnosti na poreznom području. Dakle, osim automatske razmjene imamo i BEPS, taj fenomen, i o kojem smo jako puno napravili. Kod tih tu vidimo šest vrlo jakih mjera koje su predviđene. Prvo proširenje pravila o inozemnim poduzećima, drugim, odnosno poduzećima koje djeluju prekogranično. Naime, poduzeće majka će plaćati tamo gdje je osnovno, dakle glavni nastan, glavno mjesto tog poduzeća, a neće nikud pobjeći u neki porezni raj. Drugo, ne smijemo imati dvostruko oporezivanje, to je dakle ona klauzula prebacivanja i moramo paziti da se doista oporezuje ta tamo gdje je dobit i napravljena. Jer vidite, ne možemo dozvoliti da neko ode u svoju zemlju podrijetla gdje mu je 40% niža porez e, na kraju na dobit i ljudi to ne možemo dozvoliti ako je taj cijeli porez ostvaren u drugoj zemlji gdje je porezna stopa viša. I ne može dakle ići u takav jedan potražnju najpovoljnijeg poreznog rješenja i poreznog režima. jer to inače dovodi do takvih poreznih gubitaka, pogotovo za zemlju gdje je taj prihod ostvaren. Zatim odbijanje eh, prekomjenih i pretjeranih kamata, a peto da se hibridni proizvodi više ne mogu tako neusklađenom izdanju koristiti. To su oni temeljni aspekti koji trebaju omogućiti da multinacionalne korporacije ne određuju same koliko će poreza platiti, nego se ta poduzeća doista moraju primorati, prisiliti da plate poreze tamo gdje su ostvarili dobit. Jer to, kao što znamo, nije u pravilu slučaj. Evo, vidite, Google je tu jedan od svjetskih predvodnika upravo takvim lošim te praksama, ali nije jedini koji to radi od velikih multinacionalnih korporacija i mi moramo napokon to okončati u praksu jer mi znamo da ako jedna multinacionalna korporacija ne plati porez one zemlji gdje, je bilo, gdje su bile koncentrirane njihove gospodarske aktivnosti, onda znamo koliko je to loše za gospodarstvo, za obrazovanje, za zdravstvo u toj zemlji. Aksis je isto tako važna točka, mi moramo to tijekom 2016. provesti. Na taj način ćemo smanjiti administrativne troškove, a i pravnu nesigurnost ćemo ukloniti s kojom se Evropska unija suočava. Jer vidite, trenutno još imamo 28 različitih poreznih sustava koje moramo uzeti u obzir kada izračunavamo BEPS, fenomen BEPS-a, a ako imamo jedan unificirani način postupanja, onda imamo i jedno jedino one stop shop, da tako kažemo, jedno mjesto za sva poduzeća gdje će prijaviti i svoje dobitke, ali i svoje gubitke. I nadamo se da će vijeće e, poslušati ova naša stajališta. No, nakon što sam ovdje to sve rekao i nakon svih naših napora, mi se možemo samo osloniti na vas, zastupnike, naše kolege koji su došli iz nacionalnih parlamenta, kako biste svoj utjecaj E, koristili i izvršili pritisak na svoje nacionalne vlade i kako bi tamo došli do konkretnih odgovora. Hvala lijepo. Hvala. A sada riječ dajem prvom predstavniku nacionalnih parlamenta, doktor e, Hans Michelbach, član Njemačkog parlamenta. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, puno vam hvala. U ime Njemačkog parlamenta Bundestaka bih prvo želio ovdje izraziti svoju radu zbog toga da je na sastanku središnje e, G20 skupine sa guvernerima nacionalnih banaka došlo do dogovora kako će se spriječiti ovaj fenomen BEPS-a, dakle umanjenja porezne osnovice i nestanka i premještanja dobiti. I taj akcijski plan za protiv BEPS-a stvarno mislim da može postati kamen temelja za našu cijelu poreznu politiku koju želimo provesti u cijeloj Uniji i postići jedan pošteni porezni sustav za cijelu Uniju. I zato je jako dobro da danas o tome ovdje govorimo. Bilo bi to naime e, prvi put u globalnim okvirima gledalo da je došlo do tako velikog konsenzusa glede međunarodnih standarda za porezni režim. Toga još nikad nije bilo u cijelom svijetu. Da dođe do tako suglasnosti jedno u među svima 28 zemalja članica. I tak, naravno mi želimo međunarodni put birati uvijek jer pojedinačni interesi bi nas mogli i negdje kočiti. I mi želimo dakle na taj način uklanjanjem BEPS-a dovesti do jednog poštenog poreznog sustava koji bi bitno otežao nepoštene porezne prakse i štetne porezne prakse. Jer kao što vidimo u zemljama E, još nije problem u tome da nisu svjesni gdje su problemi. Oni su vrlo dobro svjesni u svim našim članicama gdje su problemi, nego je pitanje u pojedinim zemljama koliko su spremni provesti mjere koje su donesene. Temeljni problem ostaje da čitav niz zemalja članica u europskoj zemlji uvijek samo vrlo nepotpuno i uz veliko okljevanje provodi mjere koje se odluče na razini svih ali međutim od ove godine će doći do toga da će svi morati aktivno sudjelovati i provoditi tu zadaću i da će se morati još puno više zemalja tome pridružiti, čak i onih izvan evropskih granica čemu se mi, zašto se mi borimo, jer onda će jednostavno nestati porezne oaze, porezne skrovišta i rajevi i samo tako ćemo moći suzbiti BEPS. Jer do sada znamo da oni građani Europe koji su iskreni, pošteni, čestiti, i plaćaju poreze, oni plaćaju tim više poreza koliko više multinacionalne korporacije uspiju svoju dobit prenijeti u neku poreznu oazu i tamo platiti minimalni ili nikakav porez. To imajmo na umu. Tu razliku plaćamo mi, naši građani, naša poduzeća. Prema tome to direktno distorzira i deformira našu konkurentnost i stanje tržišnog natjecanja, a to mi u našem jedinstvenom tržištu ne možemo i ne smijemo dozvoliti. A da bi projekt tako ambiciozne vrste mogao u praksi funkcionirati, onda je od odlučujuće važnosti da i globalnim razmjerima SAD sudjeluje u tome. A kod provedbe se osim toga mora paziti na tome da nema posebnog povlaštenog statusa ni za koju državu i ni za koje poduzeće. Posebno oni pioniri u bor, u raznim velikim granama današnje digitalne industrije kao recimo Google, Yahoo i slični. Baš njih i posebno njih možemo, moramo spriječiti u tome da odnesu svoju dobit nekamo u neku poreznu povlaštenu situaciju jer oni to nisu nikakvi mali, galantni e, istupi ili prijestupi, to su velike stvari i to moramo provesti nemilosrdno i prema njima, posebno tim velikima, koliko god oni bili bitni u svojim tehnologijama. Jer u praksi nema nikakvog smisla da samo pojedine države Evropske unije provode te mjere, ali onda recimo Sjedinjene američke države ništa ne rade na tome. I za nas je isto tako jako važno da dođe, da izazovemo promjenu stanja svijesti u nacionalnim parlamentima glede tog fenomena BEPSA ili poreznog dumpinga. Kako bi shvatili što to znači u cijelosti, što znače međunarodni svjetski koncerni i što to znači kada svoju dobet odnesu kompletno neoporezovano iz naših prostora gdje su je ostvarili. Jer samo zajednički možemo tome stati na krav, inače nikako. Osim toga je za mene jedan od najvažnijih aspekata da se stvaranje vrijednosti oporezuje tamo gdje je ta vrijednost doista i stvorena. Zbog toga je porez jedan ovakav pošteno porezni režim kojeg mi ovdje želimo ostvariti jedini put. Vidite, mi živimo u Saveznoj Republici Njemačkoj u kojoj smo stvorili transparentnu situaciju sa jednim brojem koji vrijedi za svih 17, odnosno 16 saveznih država Njemačke. Tako na taj način može biti bilo gdje, ali ćemo uvijek imati jasnu situaciju ko je gdje šta platio, gdje je ostao dužan. To trebamo napraviti za cijelu Europsku uniju. Druga stvar su ovi patent boksovi ili povlašteni režimi za patente i to mora biti transparentno. Jer samo tamo gdje je poduzeće doista investiralo u razvoj i znanstveno istraživanje, tamo će moći u toj zemlji i onda dobiti porezne povlastice, a ne da recimo u nekoj zemlji navodno ili doista kao nešto investira u znanstveno istraživanje pa zato u trećoj zemlji bude oslobođen poreza ili ima povlašten režim. I to mora vrijediti za sve države sa poduzeća bez izuzetka. Zbog toga naš prijedlog zakonodavnih tekstova mora biti tim precizniji jer što bude više prostora za različito tumačenje pravnih normi, to će biti veća opasnost da dođe do distorzije tržišta i do poreznih loših i štetnih praksi u zemljama kasnije. Iz Njemačke je došlo i puno kritike, naravno, koje smo čuli. S jedne strane, provedba mjera i suzbijanje borbe protiv BEPS-a ne smije dovesti do, recimo, dvostrukog oporezivanja kod, recimo, izvoznih poduzeća, dakle, u zemlji podrijetla i u zemlji u kojoj se izvozi. To se mora izbjeći i zbog toga se kritički treba gledati na ovaj prijedlog teksta kojeg smo vidjeli, recimo u onoj klauzuli o koncernima ili onoj klauzuli koja se odnosi na hibridne neusklađenosti, gdje god se tamo od stupa od OECD-ovog prijedloga, mi tu ne možemo se s tim složiti niti to razumjeti. Jer temelj svemu su i bile preporeke OECD-a i na temi, zbog toga ih se moramo jako usko pridržavati. Zatim, recimo to bi moglo doći do novih BEPS rizika jer tu imamo poduzeća koja izvoze u SAD i onda je pitanje ako imamo kao u cilju dvostrukog e, izbjegavanja dvostrukog oporezivanja bi mogli ostati zapravo bez oporezivanja ili bi njima prenijeli svoje dobro. Hvala lijepo kolega, a sada kolega Martin van Rijn, e, kolega iz e, Nizozemskog senata. Hvala lijepo, predsjedavajući. Samo kako bi zapisnik bio potpun, Martin von Roje je gospodin pored mene, a ja sam Marix van Rej. U ime Nizozemskog senata nekoliko bih riječi htio reći o najnovim inicijativama Europske komisije, a vezano uz borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Takozvani paket koji je komisija predstavila prije dva tjedna. On se temelji na tri stupa, učinkovito oporezivanje, porezna transparentnost i rješavanje opasnosti od dvostrukog oporezivanja. Nakon što je OECD objavio 5. listopada prošle godine um, uh, svoj paket uh, za borbu protiv BEPS-a koji je skupina G20 usvojila na svom sastanku na vrhu 15. i 16. listopada 2015. godine. Um, raspravljalo se i u Nizozemskom senatu o ovom paketu i to u drugoj polovici kalendarske godine što je prva polovica naše parlamentarne godine. Općenito postoji velika potpora za predložene mjere. Dakle, zalažemo se za čvrste zakonske propise radije nego za takozvani soft law. I stoga smatramo da čvrste mjere koje predlaže komisija e, bi mogle biti učinkovitije od mjera koje predlaže OECD. E, dobro je da komisija koristi ovaj trenutak i nastoji djelovanje i predložene mjere za borbu protiv BEPS-a odmah pretvoriti u vrlo čvrste propise. Dakle, u ovom prijedlogu nalazi se šest ključnih mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Većina njih su dio akcijskoga plana. Dakle, ogranič, pravila ograničavanja zloporabe, korištenja e, kamata i tako dalje i tako dalje. Dva od tih predloženih pravila su čisto europska pravila i morao bi postojati uvjerljiv razlog ako Europska komisija želi predložiti više od onoga što se predlaže u paketu za borbu protiv BEPS-a koji je usvojilo G20, dakle predstavnici e, država G20. I na kraju Europska unija kao jedinstveno tržište mora ostati atraktivno tržište i za europske poduzetnike i za ulagače iz inozemstva. Dakle, moramo ostati konkurentni u odnosu na Ameriku i Kinu, dakle druga velika gospodarstva, između ostalog i u pogledu naše porozne politike prednost čvrstih zakonskih propisa je ta da će se legislativni proces odvesti u demokratskom i transparentnom ozračju i da će učinak biti isti na sve države članice. Sve one će morati ta pravila preuzeti pa ćemo imati ravnopravnu tržišnu utakmicu u Europskoj uniji. Kao što možete predvidjeti, novi prijedlozi i e, predložene izmjene e, propisa koji se odnose na obveznu suradnju e, su teme o kojima još uvijek nismo raspravljali u nizozemskom parlamentu, već čekamo ocjenu ovih prijedloga od strane naše vlade. U ovom trenutku mislim da treba navesti da smo mi od 1. siječnja ove godine u naše zakonodavstvo već uveli izvješćivanje po zemljama. akcijski akcijsku mjeru broj 13 smo također već pretvorili u zakonski propis, a isto vrijedi i za zajedničke standarde za izvješćivanje. Dakle, e, program koji se odnosi na transparentnost Europske komisije, nizozemski parlament će svakako pozdraviti, a isto vrijedi uz predložene mjere koje se odnose na razmjenu poreznih e, rješenja. I na kraju još treba reći kako Nizozemska pruža potporu državama u razvoju u izgradnji njihovih kapaciteta e, vezanih uz provedbu poreznih propisa i um, surađujemo u tom pogledu sa 24 zemlje u razvoju. Dakle, to je također dio europske strategije uh, koji spominje, koja spominje suradnju sa zemljama u razvoju u pogledu provedbe porezne politike. Tu možete računati na nizozemsku potporu. Hvala vam lijepa. Gospodin Ladislav Kameniski iz Slovačkog parlamenta iz odbora za financije. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Iznio bih stav e, Slovačkog parlamenta u odnosu na projekt OECD-a vezan uz borbu protiv BEPS-a. Slovačka pomno prati razvoj zbivanja i podupiremo ideju podizanja transparentnosti putem bliskije suradnje poreznih uprava kako bi se izbjeglo agresivno porezno planiranje e, multinacionalnih tvrtki. Slovačka postupno mijenja svoje domaće porezne propise i administrativne prakse kako bismo E, osigurali da naša zemlja ne doprinosi e, poteškoćama koje se odnose e, na eroziju porezne osnovice i prijenos dobiti, te kako bismo osigurali odgovarajuću reviziju transfernih cijena i sličnih prekograničnih tema. Uvelike se uspostavlja suradnja s drugim zemljama e, vezano uz porezne svrhe i također imamo vrlo čvrste ugovore za razmjenu informacija u porezne svrhe. Smatramo da je inicijativa OECD-a u ovom području doista sveobuhvatna i e, prikladna, a kada je riječ o paketu OECD-a i mogućem djelovanju Europske unije u ovom području, Slovačka podupire brzu provedbu e, preporuka OECD-a na razini Europske unije. E, na taj bismo način osigurali dosljednu provedbu preporuka OECD-a i jednoobraznu e, implementaciju u svim državama članicama. Na taj bismo način osigurali da e, ova pravila funkcioniraju u Europskoj uniji bez nepoželjnog dupliciranja. E, naravno, e, to, e, te preporuke će biti provedene samo ako se omogući odgovarajuća fleksibilnost u provedbi nekih direktiva. Nadamo se da će se o tome vrlo skoro postići politički sporazum. Slovačka također podupire raspravu o ovoj temi u, na razini Europske unije, budući da smatramo da se e, preporuke OECD-a mogu dodatno razviti uz nužno poštivanje ugovora o Europskoj uniji. Smatramo da na razini vijeća Europske unije e, treba pomnije razmotriti vanjsku dimenziju BEPS-a te namjeravamo intenzivirati dijalog s trećim zemljama e, jer smatramo da je na globalnoj razini potrebno proširiti e, načelo dobrog upravljanja u području porezne politike. Hvala, a sada ću dati riječ svom supredsjedatelju. Zahvaljujem. Evo, čuli smo izjave OECD-a, Europske komisije, zatim predsjedatelja posebne, e, posebnog povjerenstva Europskog parlamenta koji se bavi ovom temom i čuli smo tri predstavnika nacionalnih parlamenta iz Nizozemske, Njemačke i Slovačke. Zahvaljujem. A sada bih otvorio mogućnost da se javite za riječ kako biste iznijeli svoje kratke komentare ili pitanja. Molim vas, e, vodite računa da e, možete govoriti najviše dvije minute. Riječ najprije ima gospodin Muet iz, e, iz Francuske nacionalne skupštine. Zahvaljujem predsjedatelju, veoma mi je drago što je tema ovog sastanka borba protiv agresivnog poreznog planiranja, jer zahvaljujući OECD-u i skupini G20 Europa e, je sada također uhvatila bika za rogove, da tako kažem, po ovom pitanju. Još prije tri i po godine smo si zadali tu zadaću da ćemo razmotriti pitanja agresivnog poreznog planiranja, pitanje BEPS-a i kako to možemo riješiti u nacionalnim zakonodavnim okvirima. Tada smo se susreli sa službama Europske komisije, no tada je to još bilo pitanje o kojem se teško govorilo na europskoj razini jer porezi potpadaju pod nacionalne ovlasti a evo situacija se razvila do ovakve kakvu srećom imamo danas. Kao što je već spomenuto, afera LuxLeaks sasvim sigurno je bila značajan katalizator ovoga procesa i danas postoji velika zabrinutost vezano uz ovu temu. Kada govorimo o agres agresivnom poreznom planiranju morali smo uvidjeti da je to nešto što se događa u samoj Europi i vidjeti kako možemo riješiti te lakune koje postoje u nacionalnom zakonodavstvu i koje omogućavaju multinacionalnim tvrtkama da ne kršeći nikakve propise uopće ne plaćaju poreze. Dakle, to je ono o čemu je riječ kad govorimo o BEPS-u i doista mi je drago što Europska komisija sada iznosi čitav niz prijedloga kako riješiti taj problem. Jedan baš pravi europski prijedlog jest e, prijedlog da se uskladi e, osnovica e, za korporativnu porez na dobit. Dakle, da imamo jedinstvena pravila e, kojima bismo izbjegli kršenje poreznih propisa. Hvala, gospodin von Rompuy iz, e, iz, Belgijske, e, iz Belgijskog donjeg doma. Belgija podržava ovu politiku Zastupnik Lamasur je tu. Bili smo u kontaktu sa odborom TAX jer smo željeli vidjeti e, možemo li postići maksimalni e, konsenzus. Zatim smo željeli da se uklone prefer, preferencijalne tarife i željeli smo da multinacionalne tvrtke više ne mogu e, izbjegavati plaćati porez i uključiti ih u naš rad. Mi želimo povećati transparentnost poreznih sustava. To je zapravo problem kojeg treba riješiti. Porezna osnovica je za nas vrlo važna e, tema i nama je bitno da u Europskoj uniji imamo jedan projekt na razini Europske unije koji se mora vrlo dobro proučiti. Drago nam je da je povjerenica Vestager osudila Belgiju e, zbog sustava prekomjernih ostvarivanja profita od poreza. No, vidimo da taj sustav postoji od 2004. i mm, ta će se odluka sada morati retroaktivno promijeniti i sustav će se morati prilagoditi. Belgija mora vratiti uh, izgubljena sredstva, izgubljene novce, retroaktivnost. Kakva je zapravo e, pravna sigurnost određenih tvrtki kada uh, naprave određena ulaganja, ako se onda ovako retroaktivno mogu primjenjivati i provoditi kazne? ali naravno vrlo je važno da se odluke o peps i direktive primjenjuju, no između svega toga ćemo imati određeno razdoblje u kojem neće biti jasno koja će pravila biti na snazi. Naprimjer, upravo sam čuo da mogućnost izbjegavanja kamata je nešto o čemu se razmišlja. Mi imamo sustav nacionalnih kamata i taj sustav koriste različite tvrtke. I sada treba vidjeti hoće li ti sustavi biti prihvaćeni od strane komisije ili ne. Komisija jednom kaže da, a jednom pak ne. Što će se događati u sljedećih nekoliko godina u tom prijelaznom razdoblju? Hoće li biti potrebno Hoće li povjerenica Festager osigurati e, pravnu sigurnost? Kakav će sustav vrijediti sljedećih nekoliko godina? pravna sigurnost mora postojati i mora biti zajamčena i u naknadnom razdoblju. Hvala vam. Još jednom naglašavam da možete govoriti najdulje dvije minute kako bismo dali priliku svima koji su zatražili riječ. Hvala vam. Sada gospodin Greć iz Malteškog e, donjeg doma. Izvolite. Mikrofon vas molimo. Hvala. Nema sumnje da je ovo veoma stručno pitanje, ali također i veoma važno pitanje s političkog aspekta i to i na nacionalnoj razini i na europskoj razini. Dakle, važna je i osjetljivost ovog pitanja, a i sama e, substanca ovoga pitanja i zbog toga ga je potrebno pomno razmotriti. Dakle, potrebno je pomno razmotriti mjere koje bi se mogle provoditi u pojedinim državama članicama. Mi se svakako zalažemo za pravično oporezivanje i slažemo se sa mnogim elementima ovog paketa usmjerenog na sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza, no ne možemo dopustiti situaciju u kojoj bi ove mjere utjecale na suverenitet pojedinih država članica. Porezna politika ostaje nadležnost eh, koja je nacionalna, dakle ako želimo da ova inicijativa bude uspješna, ona prije svega mora omogućiti punu primjenu načela subsidijarnosti. A subsidijarnost je nešto što se primjenjuje na poreznu politiku. drugo pitanje je fiskalni i suverenitet, a to također treba imati na umu kada se ove mjere na kraju budu i provodile. U konačnici smatramo da mala gospodarstva i gospodarstva koja su izložena većim rizicima nego što su to gospodarstva velikih država članica, u tim gospodarstvima treba razmotriti učinak ovih mjera kako naši građani e, bi mogli zadržati vjeru i potporu ovome paketu pa će samim time biti omogućena i uspješna provedba ovog paketa. Hvala lijepo. Gospođa Žuli i predstavnica kluba zastupnika zelenih u Europskom parlamentu. Dobar vam dan. Mislim da je ova rasprava iznimno važna, pa bih vam htjela ovdje spomenuti izvješće koje je zatražila e, zatražio klub zastupnika zelenih, a odnosi se na tvrtku IKEA. Naime, utvrdili smo da je tijekom razdoblja od šest godina ta tvrtka izbjegla plaćanje milijarde e, eura. Recimo u Belgiji sedam milijuna eura u jednoj godini u e, Danskoj 3 milijuna eura, u Francuskoj 23 milijuna eura i tako dalje i tako dalje. Dakle, zamolila bih vas da u svojim zemljama razmotrite poslovanje te tvrtke, da to zatražite od svog ministarstva financija. Ovo izvješće vam je na raspolaganju, ja ću ga poslati tajništvu i moći ćete ga dobiti. Također je važno da nova pravila vezana uz BEPS to ne bi promijenila. Dakle, ne bi prisilila IKEU da plati porez o kojem ovdje govorimo, čak i da su se ta pravila već primjenjivala. Zato ćemo mi u parlamentu iznijeti prijedlog e, kako bi se e, moglo stati na kraj i ovakvom agresivnom poreznom planiranju koje e, BEPS neće uspjeti spriječiti. Hvala vam lijepo. A sada gospodin Obrea iz Rumunjskog senata. Izvolite. Hvala vam. E, lijepo Rumunjski parlament podupire akcijski plan i smatra da je borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza jedan od naših prioriteta. Također smo primili na znanje činjenicu da imamo nedostatne standarde i da je potrebno da imamo usklađenije nacionalne sustave. Kad je riječ o nacrtu direktive vezanom uz zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit, rumunjski parlament e, smatra da je dobro da će se napraviti revizija te direktive, a upravo u svjetlu novo predloženih mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Imamo određenih rezervi e, s obzirom na uključivanje pojedinih elemenata u direktivu e, vezanu u zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit. U slučaju Rumunjske cijena rada e, bi bila nepovoljna okolnost e, jer e, čini se da će ovdje učinak na profit biti veći i povoljniji u onim zemljama u kojima je cijena rada veća i u kojima je cijena ulaganja veća dakle pojedine mjere mogle bi dovesti do nesigurnosti u pogledu proračunskih prihoda. E, u svakom slučaju Rumunjska će nastaviti razmatrati proračunski učinak i u administrativni učinak predloženih mjera. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća govornica, gospođa Luvažje iz e, Francuskog parlamenta. Izvolite. Louvagie. Luvaži. Veza između dobiti e, poreza i mjesta gdje se aktivnosti odvijaju je naravno ključna. I Europa mora učiniti mnogo više od same rasprave, mora napokon djelovati. U proteklih nekoliko dana smo čuli Čuli smo koliko je važno pronaći rješenje na ovakva agresivna planiranja i nepoštene porezne prakse. Gubici su ogromni. Zbog toga moramo imati jednaka pravila za sve. Ne možemo tražiti od naših e, građana da doprinose dakle našim proračunima, a s druge strane ne djelovati kada se otkriju ovakve, e, ovakve stvari. Osim toga moramo djelovati i u drugim sektorima. Moramo obraniti europsku inovaciju te um, osuditi zloupotrebu dominantnog položaja. Moramo imati ambiciozne porezne mjere i tim mjerama moramo unaprediti transparentnost i dovesti do toga da se porez ubire tamo gdje i nastaje. Mnogi su spomenuli partnerstva i partnerstva jesu bitna ako e, želimo biti uspješni. Stoga danas kada vodimo ovu raspravu možemo li biti sigurni, e, možete li nam reći jesu li zemlje članice doista sigurne u ovo? Žele li to učiniti? Žele li stvarno ostvariti poreznu ravnopravnost? Hvala vam. Sljedeći je gospodin e, Engelbrecht iz parlamenta u Danskoj. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, kolege parlamentarci, no podsjetimo se zašto smo mi zapravo ovdje. Ovaj projekt nije samo o prikupljanju prihoda od korporativnog oporezivanja. Ne, ovaj je projekt o osiguranju da velike nacionalne tvrtke budu oporezivane na jednaki način kao i multinacionalne tvrtke ovdje je zapravo riječ o ravnopravnom e, natjecanju, tržišnom natjecanju, nemojmo to smetnuti suma. Ja sam čuo neke od današnjih e, izjava. Izjave se odnose na podizanje svijesti među našom populacijom, na primjer. U Danskoj smo jako puno o tome e, razgovarali, mi smo poprilično progresivni u Danskoj, ne samo zbog toga što sam ja bio ministar nadležan za ovo područje, već zato što jesmo inače progresivni. Razgovarali smo o korporativnom oporezivanju jako dugo godina i jedna od vrlo važnih stvari kad e, govorimo o podizanju svijesti jest da vidite da multinacionalne tvrtke, američke tvrtke, e, da se uključuju u javnu raspravu u Danskoj i kažu, same kažu, zašto ne bismo bili transparentniji? zašto nismo transparentni u e, Danskoj? E sada jednom kad to postignete, onda znači da ste ostvarili doista mnogo. Tako da ako mi iz Danske možemo bilo što učiniti kako bismo vam pomogli, kako bismo vam pomogli u vašim parlamentima, kako biste to progurali, obratite nam se. Mi smo pa- u Danskoj recimo imali jednu otvorenu bazu podataka i imali smo podatke o svakom tijelu, o svakoj tvrtki u Danskoj. Koliko e, plaćaju, koliko su plaćali u proteklim godinama i to je stvarno nešto što pomaže u podizanju svijesti. Tako da ako postoji nešto što se može učiniti, e, to moramo učiniti, ali naravno moja preporuka da BEPS projekt što prije provedete u vašim zemljama. Hvala vam, a sada sa e, riječima gospodin Stojlojan iz Kluba zastupnika Pučana Europskog parlamenta. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja e, pozdravljam nacrt direktive koje je predstavila Europska komisija, a pozdravljam i napore zemalja članica i članove nacionalnih parlamenta da se napokon stane na kraj e, smanjenju porezne osnovice i prijenosu dobiti. Male i srednje tvrtke plaćaju više poreza od multinacionalnih tvrtki. I stvarno moramo zaustaviti tu praksu. U principu tek smo e, doznali iz izjava Europske komisije da neke od e, poreznih e, mišljenja krše i same uredbe Europske unije o državnim potporama. I moje pitanje Europskoj komisiji kako je bilo moguće Kako je moguće, kako je bilo moguće da toliko godina niste reagirali na takve stvari? Ta porezna mišljenja nisu ovdje od jučer ili nekoliko mjeseci, već nismo o tome razgovarali. Ne, o tome smo tek počeli razgovarati kada se pojavio veliki skandal. Tek kad je e, skandal odjeknuo u javnosti, i to stvarno nije prihvatljivo za europsku instituciju. I moje pitanje sljedeće. Kako smo mogli ovako reagirati? To jest, kako smo mogli ne reagirati na ovo i to već odavno? Hvala vam. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Lori iz parlamenta u Estoniji. Hvala. Ja se slažem sa kolegom iz e, Danske. Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne to e, jedan, je jedno od najvažnijih e, područja u poreznim politikama, a osim toga to je vrlo važno i za pošteno tržišno natjecanje. Slažem se i s onima koji kažu da današnje gospodarstvo nije isto kao što je bilo u prošlosti Naši porezni sustavi su zastarjeli. Na primjer, u digitalnom gospodarstvu vrlo je teško shvatiti gdje se stvara vrijednost, ali oporezivanje se mora dogoditi u mjestu gdje se stvara vrijednost. Stoga je vrlo važno da jasno znamo gdje se stvara profit i tu bi se trebalo i oporezivati. Još jedna stvar koju želim reći. Kada radimo na isklađivanju poreznih podataka i na razmjeni tih podataka, moramo nastojati izbjeći dodatno administrativno opterećenje Mi se slažemo da porezno opterećenje treba premjestiti sa e, rada prema e, resursima i zagađenju i mislim da ćemo na taj način podržati i dugoročni rast u Europi. Hvala vam. Sljedeći e, je gospodine Andreja. Hvala vam. Projekt BEPS uživa snažnu podršku u Francuskoj. Tamo se pokušavamo boriti protiv e, agresivnog poreznog planiranja i e, velikih američkih tvrtki koje čine što mogu, sve što mogu kako bi smanjile e, poreze koje moraju plaćati u europskim državama. No, multinacionalne tvrtke iz Francuske su zabrinute zbog provedbe BEPS-a i to posebice kad je riječ o uspostavu porezne osnovice. To bi moglo navesti e, tvrtke iz zemalja poput Brazila, Indije, zemalja u razvoju, da primijene drugačija pravila za francuske tvrtke u tim zemljama. Pogotovo zemlje koje recimo iskorištavaju prirodne resurse. ili koje se bave e, intelektualnim vlasništvom. E, prošle godine smo organizirali čitav niz rasprava kako bismo Uh, istražili kapacitete i iskoristili učinkovitu poreznu diplomaciju ne bismo li riješili taj problem i to i u okviru OECD-a, a i u okviru uh, ponovnih pregovora o uh, poreznom sustavu. To smo predstavili skupinama u OECD-u i poreznim upravama u tom sustavu, a u francuskom senatu određene odredbe BEPS-a su već uvrštene u nacionalno zakonodavstvo. No posla još uvijek e, puno. Hvala vam. Hvala vam. I zadnji na popisu je gospodin Demasi iz Ujedinjene ljevice. Hvala vam. E, želim dobrodošlicu kolegama u Brisel. Paket o borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza je veliki korak za Europsku komisiju, ali mali korak za porezne obveznike i e, građane koji se moraju nositi sa e, socijalnim rezovima i nedostatkom ulaganja. Mislim da je ovo bio jedan prozor mogućnosti za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. No kad je riječ o pravilima o ograničavanju kamata, komisija je E, odabrala najvišu razinu, tako da vi još uvijek možete skinuti oko 30% od zarade prije oporezivanja. A društva za financijsko osiguranje su u potpunosti e, izuzeta iz ta pravila. Zatim što se tiče pravila o, e, u vezi s kontroliranim stranim društvima, dakle postoje pravila o m, prenosu dobiti, no isto tako definiran je prag od oko 40% preporuka je bila 75%, eh, neki su gurali čak i 90%. Tako da mislim da zapravo tvrtke još uvijek imaju ogroman poticaj da pomaknu svoje poslovanje u jurisdikcije sa nižim porezima. Tako da mislim da posla je još uvijek puno, a mi ćemo u parlamentu nastaviti raditi kako bismo eh, inzistirali na poreznoj pravdi. Jer to je ono što naši građani danas trebaju i to treba i naše eh, društvo ako ćemo uh, izaći iz ovakve nepravde. Hvala vam. Ovo je bio posljednji govornik, time smo završili dio koji se odnosi na BEPS. E, postavljeno je nekoliko pitanja, dva pitanja iz Belgijskog doma zastupnika, jedno pitanje iz Rumunjskog parlamenta. Možda mogu dati sada najprije riječ e, predstavniku Europske komisije Molim vas za kratki odgovor, maksimalno dvije minute, a nakon toga ću dati zapravo nakon toga eventualno se možete e, sastati na bilateralnim sastancima izvan e, ovog izvan ovog dijela. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja ću rado komentirati e, ova pitanja. Najprije bih zahvalio svima svi su izrazili koliko je bitno uh, imati konsolidiranu uh, korporativnu poreznu osnovicu i zajedničku osnovicu poreza uh, na dobit. U principu sve što sada radimo na ovom projektu BEMPS vodi prema CCTB-u ili zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. Zatim bilo je nekoliko pitanja o e, državnoj potpori. Bojim se da to ipak e, nije moj resor, to spada pod e, odjel, to jest upravo za tržišno natjecanje. Što se tiče provedbe, to je teško, to je komplicirano i pitanje je što je zapravo neprihvatljiva državna potpora. Belgija ima specifični sustav i to treba uzeti u obzir kad je riječ o određenim zaštitama. Ako imate usporedive sustave u drugim zemljama članicama, vidjet ćete da imaju mnogo više zaštita protiv e, zloupotrebe u usporedbi sa belgijskim sustavom. I to smo e, ispomenuli u našim preporukama u europskom semestru. E, razgovaramo sa Belgijom. Sustav kakav jest trenutačno nije prihvatljiv i mora se uskladiti sa e, vrlo strogim zaštitama. Ako recimo pogledate talijanski sustav, e, taj je mnogo snažniji od onoga koji je trenutačno na snazi u Belgiji. Ja znam da se o tome trenutačno raspravlja i u Belgiji među belgijskim e, političarima o poreznim rješenjima. Dvije stvari. Nismo se samo probudili nakon skandala LuxLeaks. Mi o razmjeni informacija, to jest podataka o poreznim rješenjima razgovaramo već neko vrijeme. O tome razgovaramo i sa zemljama članicama i to zapravo još od 2010. E, još bih odgovorio kolegi iz Danske. Ako imate jasnu i čvrstu pravnu osnovu, onda je vrlo jednostavno dobiti dobre rezultate nego kad imate samo neobvezujuće propise koji ovise o dobroj volji zemalja članica. Tako da sa direktivom o poreznim rješenjima mislim da ćemo e, osigurati mnogo veću transparentnost nego u prošlosti. Tako da eto, hvala vam. otvoren otvoran sam za bilateralne razgovore kome god, e, tko god bi želio sa mnom razgovarati. Hvala vam, hvala i ostalim govornicima i panelistima. Sada ćemo nastaviti sa drugim dijelom e, o bankarskoj uniji. Sada ću pozvati e, drugog supresjedatelja da nam se pridruži za panelom. Ladies and gentlemen, may I ask your attention, please? Dame i gospodo, mogu li vas zamoliti za trenutak pozornosti? Ladies and gentlemen, I join... Dame i gospodo, dakle, moja kolegica e, i ja iz Nizozemskog parlamenta zahvaljujemo vam što ste došli na ovaj sastanak koji organizira odbor Ekon, a druga tema današnjeg sastanka je Bankovna unija. Bankovna unija temeljna je reforma europskog sustava čija je svrha pojačanje stabilnosti e, našeg bankovnog sustava. E, svrha ove sada sesije je da porazgovaramo o e, značajnom napretku koji je već ostvaren te o koracima koji nam predstoje kako bi se dovršila uspostava bankovne unije. Jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam e, i jedan i drugi su u funkciji. Dakle, pozdravljamo uspostavu ta prva dva stupa, a pozdravljamo i predstavnike koji će nam o tome govoriti. Daniel Nui iz Europske središnje banke i Elke König iz Jedinstvenog sanacijskog odbora. Čućemo od njih e, što je do sada učinjeno i što nam predstoji. Također e, gospodin Gualtieri e, će nam nešto reći o prvom izvješću vezanom e, uz e, uspostavu bankovne unije koje je izradio upravo ovaj odbor Ekon. Potom, e, kada je riječ o prijedlogu komisije o uspostavi e e, i ESA, također se o tome počelo raspravljati i u Europskom parlamentu, a u Nizozemskom parlamentu postoje različita razmišljanja o uspostavi takvog mehanizma za jamstvo bankovnih depozita. E, to je dakako onaj element koji je potreban kako bi se zaključila uspostava bankovne unije, to je takozvani treći stup. E, dakle, važno je da imamo jednoobraznu i visoku zaštitu depozita u učinkovitoj bankovnoj uniji kako bismo mogli doista prekinuti vezu između država i banaka, povratiti povjerenje E, štediša i pojačati financijsku stabilnost. Riječ sada dajem gospođi Daniel Nui e, koja predsjedava nadzornim odborom Europske središnje banke. Izvolite. Hvala vam lijepo, poštovani zastupnici, gospodine predsjedatelju, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje na sastanku Međuparlamentarnog odbora. Prvodobno, e, prvo bitno, oprostite sam, e, planirala govoriti o dvije teme, prije svega o uspjesima e, jedinstvenog nadzornog mehanizma, a zatim o onim nacionalnim pravilima vezanim uz bankarstvo koje sprečavaju učinkovitu i e, jedinstvenu, učinkoviti jedinstven nadzor. No, prije svega želim ne nešto reći o situaciji u današnjem bankovnom sustavu. Ta situacija je uvelike različita od one koju smo imali 2012. godine. Bankarski sektor danas je mnogo čvršći e, budući da u prosjeku e, omjer e, redovnog osnovnog kapitala značajnih institucija se povećao sa 9% koliko smo imali 2012. do 13% nakon što je proveden e, nakon što je provedena nadzorna revizija i proces procjene stanja takozvani proces SERP e, još uvijek postoji jedna e, broj banaka koje imaju povišene razine nenaplativih zajmova, međutim tijekom sveobuhvatne ocjene stanja takvi su zajmovi prepoznati i to koristeći po prvi puta zajedničku definiciju za određivanje takvih zajmova i jednako tako je važno da sada e, su takvi zajmovi na odgovarajući način osigurani. Dakle, nalazimo se u poprilično Eh, ugodnom eh, stanju, ugodnoj situaciji u kojoj možemo nastaviti s napretkom eh, u smislu rješavanja problema nenaplativih zajmova u narednih nekoliko godina sa ciklusom SERPA za 2015. godinu odredili smo također i E, uravnotežene zahtjeve iz e, drugog stupa, dakle zahtjeve vezane u nadzor kapitala koje želimo vidjeti u bankovnom sustavu. A to znači da ako sve druge stvari ostanu iste, zahtjevi za kapitalom neće se dodatno povećavati. Također e, značajne banke koje su pod nadzorom Europske središnje banke su spremne ispuniti sve uvjete iz uredbe i direktive o kapitalnim zahtjevima do 2019. godine. Većinu zahtjeva su već i ispunili a postupno se uvode i, određ, i drugi zahtjevi tako da će sve biti na mjestu do roka 2019. godine. 2015. banke koje su pod nadzorom Europske središnje banke dodatno su povećale svoju dobit u odnosu na 2014. godinu i to im naravno omogućava da ispune sve zahtjeve, a također da podupiru zajmove koje se daju gospodarstvu E, gospodarskom sektoru. E, dakle, banke e, već uveli E, nadilaze minimalne pragove u pogledu kapitalnih instrumenata i nastavljaju e, graditi e, dodatne zaštitne mehanizme tijekom ovog razdoblja postupnog uvođenja i postupnog poštivanja ispunjavanja odgovarajućih zahtjeva. Kada je riječ o direktivi o sanaciji i restrukturiranju banaka, Sada imamo režim koji osigurava da će sam bankarski sektor snositi troškove dokapitalizacije u slučaju da je potrebno e, sanirati neku banku, a da to neće ići na trošak poreznih obveznika. E, mislim da su to neke važne stvari koje je trebalo spomenuti u ovom trenutku, no dopustite da sada kratko spomenem i neke stvari o kojima sam prvodobno ima, prvobitno imala namjeru e, govoriti. Prije svega kad je riječ o uspjesima jedinstvenog nadzornog mehanizma u njegovoj prvoj godini. Dakle, sustav je uspostavljen e, kao nadzorno tijelo za čitavo europodručje i to u vrlo kratkom razdoblju. E, to je doista nešto čemu nije bilo presedana i kada je riječ o ispunjavanju naše nadzorne uloge, a to je kamen temeljac našeg pristupa e, koji se na isti način odnosi prema svim bankama koje su predmet nadzora i koje dijele iste karakteristike. Dakle, mi doista želimo biti jedinstveni nadzorni mehanizam i smatramo da je to uspostava takvog mehanizma e, iznimno značajan korak kada je riječ o primjeni bonitetnih pravila, uspostavili smo zajedničku metodologiju za nadzorne revizije i proces e, procjene koji se primjenjuje na sve značajne institucije. To znači da sada imamo niz strogih i pravičnih zahtjeva koji se primjenjuju na sve i jamče samim time jednake uvjete za sve na koje se ovaj zakonski okvir primjenjuje. Jedan e, problem koji se ovdje javlja su takozvane opcije e, koje predviđaju uredba i direktiva o kapitalnim zahtjevima, dakle na nacionalnoj razini e, su omogućene određene opcije kao što znate, e, planira se politika usklađivanja, harmonizacije e, koja će se provesti tijekom 2016. godine. Sljedeća tema o kojoj želim nešto reći je na koji način različita e, pravila u području bankarstva u pojedinim zemljama sprječavaju učinkovitu i jedinstvenu superviziju, odnosno nadzor. Dakle, postoji ograničenje što Europska središnja banka može učiniti kada je riječ o usklađivanju nacionalnih pravila. Dakle, postoje neke razlike e, koje mi ne možemo riješiti kao nadzorno tijelo. Te razlike dovode do toga da nemamo jednake uvjete za sve na tržištu, a naš život e, nas kao nadzornika uvelike kompliciraju i e, te razlike dolaze e, iz različitih izvora. Kao prvo, zakonodavstvo Europske unije trenutačno omogućava državama članicama određene opcije. Drugi razlog je da postoji E, također mnogo razlika koje su e, rezultat toga što se u ovom području koriste direktive, a ne uredbe. ću vam jedan primjer. Dakle, u trenutku kad je potrebno brzo djelovati, e, kad je potrebno da mi kao nadzornik brzo djelujemo, e, je upravo trenutak kada se neka banka nađe u poteškoći. I upravo zato je direktiva o e, restrukturiranju i sanaciji banaka dala ovakve ovlasti nadzornom tijelu. Međutim, budući da je to direktiva, e, ona nije prenesena u nacionalno zakonodavstvo na isti način, već e, se mi suočavamo sa 19 različitih sustava e, unutar europodručja. Dakle, samim time to je stanje koje nije poželjno. Treći izvor razlika jeste činjenica da nacionalna zakonodavstva e, mogu biti problematična e, budući da e, u nekim područjima čak i ne postoji potreba da se preuzme zakonodavstvo Europske unije. Kako bismo postigli u bankovnu uniju, države članice trebale bi se suzdržati od toga da postavljaju određene prepreke e, zajedničkoj nadzornoj praksi i Europskoj središnjoj banci u njezinom nastojanju da provede svoju ulogu nadzornog tijela. Dopustite da zaključim, dakle o ovim problemima smo već razgovarali, postoje ograničenja u pogledu toga što mi možemo učiniti, potrebna nam je pomoć vas, zakonodavaca i na nacionalnoj razini i na europskoj razini kako bismo postigli uistinu e, jedinstvenu superviziju. Moramo raditi zajednički kako bismo smanjili postojeću fragmentaciju i kako bismo budno pratili što se događa sa prijedlozima novog zakonodavstva i na nacionalnoj i na razini Europske unije, a kako bi nam bilo omogućeno da provedemo one zadaće koje ste nam dali. Hvala. A sada bi riječ dali doktorici Elke König predsjednici jedinstvenog odbora za sanacije. Hvala lijepo predsjedavajući, časni zastupnici Europskog i nacionalnih parlamenta. Dakle, naš jedinstveni odbor za sanacije je zapravo vrlo nov nova institucija. Pa prema tome ovaj prvi put što imam priliku obratiti se u istom trenutku i članovima nacionalnih parlamenta i zastupnicima Europskog parlamenta. Mislim da je, to je za mene naravno velika čast i velika radost. Ali da se vratimo našoj instituciji. Mislimo da su od ključne važnosti odgovornost i transparentnost i ja bih tu naravno željela čestitati kolegi Gualteriju na njegovom godišnjem izvješću, ali i moje kolegici Danijel Noviko se već uvela u ovu cijelu temu svojim uvodnim izlaganjem. Ali da sada idemo na glavnu temu. Vi već znate otprilike koliko je, što je sve učinio naš jedinstveni odbor 2015. i koje smo prioritete u našim aktivnostima identificirali za 2016. I ne mogu se na kraju krajeva pomoći, ali se moram vratiti na onu uvodnu izjavu Danijelinu od malo prije, koju apsolutno podupirem i u cijelosti se s njom slažem. Dakle, da se vratimo na težište mog izlaganja, to je da vam predstavim glavne učinke i uspjehe našeg odbora u ovoj pro prošloj godini. S obzirom da sam e, prošlog tjedna već govorila na Ekon odboru, pokušat ću se ne ponavljati, ali moram ipak jednu stvar ponoviti, a to je da smo još uvijek u fazi nastanka i uhodavanja posla. Imamo 130 zaposlenih, trenutno i nadamo se da ćemo ih do kraja ove godine udvostručiti i da ćemo cijelu organizaciju dovršiti. Za sada, kao jedna zapravo institucija koja je vrlo mlada, još posao ide jako dobro, naš rad se glatko odvija ali naravno sadržaje još moramo dopuniti. Od prošle godine smo već mi operativni, kako ste navedeno u izvješću gospodina Gualterija, ali moramo se jako truditi da, i zadnjih mjeseci smo se posebno trudili, da u, budemo spremni za kom, preuzimanje kompletne odgovornosti koja je na našem odboru od siječnja ove godine 2016. Vodili smo prvo pregovore s zapravo je postigli smo sporazum koji je već u prosincu, koji je u prosincu potpisan, ali je već puno prije dogovoren između Europskog parlamenta i našeg jedinstvenog odbora o razmjeni informacija. Imamo i memorandum o sporazumijevanju između našeg odbora i Europske središnje banke upravo o tome, o suradnji i razmjeni informacija i podataka. To je dakle očito ona jedna vrlo važna stvar to razmjena informacija i to kako je to i navedeno u uredbi o jedinstvenom odboru sa sanacije, to je strašno važno za nas. I zato smo u stalnom kontaktu sa Europskom središnjom bankom kako bi to i u cijelosti proveli. Podjela razmjena i podjela našeg, dakle, informacija i podataka je bitan i za ostale institucije koje se tim vade, pogotovo stanjelno Moram reći da smo uspjeli uspostaviti dobru suradnju i kontakte sa nacionalnim vlastima za sanaciju, a to je vrlo bitno zato što one, nacionalna tijela koja se bave tim pitanjem sanacije, igraju jednu vrlo ključnu ulogu i oni su zapravo mehanizam preko mojeg mi možemo u nacionalnim okvirima provesti naše propise i naše planove jer ne moramo se s tim suočiti, ne možemo zaboraviti da jako puno nacionalnih propisa koje na ovom području na kojem mi djelujemo na snazi i to reguliraju isto tako. Mi smo sada u zadnjoj fazi e, pripreme jednog priručnika za reagiranje u krizama i za samo sanaciju, a kada ih objavimo to će nam omogućiti da naravno uvijek u raznim odnosima donesemo svoje planove o sanaciji u euro području i ne samo u eurozoni, kasnije i dalje, a da bi to sve bilo vrlo transparentno, namjeravam objaviti jedan kratki dokument koji će navesti smjernice, da kažemo smjernice o nadzoru. Kasnije, tijekom ove godine, planiramo to objaviti kako bi i ne samo industrija i gospodarstvo, nego i široka javnost razhvatila naš pristup sanaciji kako mi djelujemo. Mislimo da je to jako važno kako bi tržišta imala dovoljno transparentnosti, a kroz to i sigurnosti. Koordinacija sa nacionalnim vlastima, osim sa koordinacije naših aktivnosti sa Europskom središnjom bankom je vrlo važna, ali nije dovoljna. Dakle, mi moramo i međunarodno koordinirati na zajedničke napore, ali i stalnom kontaktu biti, dakle, izvan granica Europske unije, zato što većina velikih sustavnih banaka djeluje ne samo u, na području Europske unije, nego i izvan Europske unije, globalno pače. Mislim da se tijekom proteklih godina puno toga dogodilo, ne samo u nadzoru, nego i u planiranju sanacija. Međutim, ostalo još čitav niz otvorenih pitanja, zbog čega ću ja sada kratko dotaknuti naše glavne prioritete za 2016. Naš jedinstveni odbor za rezoluciju je, kao što sam već rekla, organizacija koja gleda u budućnost. I stoga se mi u prvenstveno fokusiramo na planiranje sanacije, vjerujući da će dobro planiranje i dobar plan doista pomoći da izbjegnemo to i tamo koji konkretan slučaj sanacije. Jer da kažemo mi zapravo planiramo, ali nadamo se da nam neće sad već prve klijenti pokucati na, vrama, na vrata. 2016. na tom u tom segmentu naša glavna ambicija da postignemo punu, punu sposobnost, pun kapacitet za planiranje sanacija za sve vrste entiteta i da ustanovimo naše vrlo potrebne međunarodne sanacijske timove. Jedan od važnih dijelova je i sasvim sigurno je određivanje minimalnih zahtjeva za vlastita sredstva i za prihvatljive obaveze financijske, onaj čuveni MREL, i nadamo se da ćemo s time doći do kraja, s tim poslom do kraja, prije kraja ove godine. Minimalni zahtjevi za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, dakle taj čuveni mrel i njegov međunarodni blizanac, tlak, odnosno ukupna sposobnost apsorpcije gubitaka, to, je, to su zapravo ključne teme, a to bi nam trebalo i omogućiti jedan vrlo konzistentan pristup sanacijama u budućnosti. Mislimo da je to inače prilično izvedivo da to do kraja godine riješimo i da je to svima u gospodarstvu i industriji jasni mrel znači 8% od ukupni, ne smije biti manji od 8% ukupnih obveza, ali za, i to će se uglavnom tražiti za one najveće banke koje će sudjelovati u bankarskoj uniji. Određivanje mrela a Mrela neće samo odrediti kvantitativne ciljeve po banci. Mi isto tako namjeravamo odrediti kakve će biti i kvalit performance performanse tih banaka koje će po nama biti još veći izazov za implementiranje i možda će tražiti još više vremena od nas kako bi se banke na tom, tome prilagodile. Međutim, mi ćemo postupati slučaj po slučaj i ići ćemo polako i temeljito od banke do banke kako bi zaista osigurali da će te banke upadnuli u probleme, nadajmo se da neće u budućnosti moći biti sanirane. Naravno, pritom ćemo koristiti različita alatke koje se nam stoje na raspolaganju, ali kao što je Daniel malo prije rekla, postoji jedno područje u kojem je potrebno više jedinstva, a ne diversificiranosti, a to je dakle rad na ovom implementaciji direktive o sanaciji i oporavku banaka kako bi osigurali da se pravila i uvjeti i kriteriji poštuju na isti način posvoda. Mi znamo da 19 država članica već kompletno implementirala direktivu o sanaciji oporavku banaka u svojem nacionalnom zakonodavstvu, ali tu ima stanovitih razlika i sada uzmemo sa to s pozitivne strane, to je već napredak. Međutim, nije to katastrofa, ali je ipak teret što imamo tu različitih mogućnosti raznog tumačenja jer ima razlika u toj implementaciji, a što je s onima koji to još nisu usvojili. A sada još nešto vrlo kratko o našem fondu za sanaciju banaka. Mi smo već imali već smo potpisali prve e, ugovore o kreditima i postavili prve instrumente za kredite. Isto tako smo prikupili e, doprinose za 2015. Trenutno smo na 4,3 milijarde eura, što je, mislim, u skladu s onim što smo očekivali. Što se tiče doprinosa financijskih za 2016. oni će odmah biti transferirani u naš fond 30. lipnja, tako da ćemo tu imati okupljene doprinose koji su bili, kako su bili raspisani zemljama koje sudjeluju u tome, za dvije godine. I mislim da je fair reći da od, je se od 2008. i 2009. puno toga dogodilo. Banke su puno sigurnije, imaju puno veću rezervu i puno su manje, da kažemo, osjetljive i klone padu nego što su bile 2008. Osim toga, Mislimo da nam direktiva o sanaciji oporavku banaka daje jedan okvir ako bi se nešto dogodilo, daje nam jedan pravi okvir za sanaciju. Mi sada, od kad tisuće 2014. smo i postajemo operativni i doista ćemo konzistentno primjenjivati ova propise na jedan vrlo transparentan način. Mislim da je da se E, kompletno ideja o kompleksnosti, o složenosti svega u Europi uvijek jako dobro prodaje, uvijek jako dobro kamuflira različite situacije. Međutim, nadam se da će jedna transparentan pristup našem poslu i kompletnom stanju naše operativnosti, naših mogućnosti, naših financija e, pridonijeti jednom puno boljem načinu rada. Hvala lijepo, a sada riječ ima predsjednik e, odbora Ekon, gospodin Gualtieri i izvjestitelj za prvo izvješće o bankarskoj uniji u Europskom parlamentu. Hvala lijepo predsjedavajući, stvarno je ovo velika zapravo radost i čast vidjeti ovako, ovoliko zastupnika nacionalnih parlamenta i našeg Europskog parlamenta zajedno u istoj dvorani. Znate, to je, ova cijela bankarska unija je jedan veliki projekt i jako je pozitivno što smo u svom prvom izvješću, koje je upravo jučer E, o kojem se glasalo i sa 71% je e, usvojeno. Dakle, da smo mi u tom izvješću prikazali kako izgleda bankarska unija i kako izgleda stanje sa jedinstvenim odborom za sanaciju i to je znači vrlo pozitivno da je to sve odmah usvojeno, izglasano. Parlament je dakle vrlo sretan i zadovoljan i smatra da je to bio uspjeh i što se tiče operativnog stajališta, ali i što se tiče kvalitete nadzora koji se tu nudi i koji se tu omogućava. Što se operativnog aspekta tiče, zaista je to divljenje vrijedno što smo sve postigli i što je se uspjelo učiniti u tako kratkom razdoblju. Ali naravno postoji uvijek prostora za poboljšanje, u, pogotovo u odnosu sa nadzornim tijelima i glede nadzornih djelatnosti, međutim, mi s druge strane želimo i puno administrativnih tereta umanjiti i biti učinkovitiji i brži. Pa mislimo da politika nadzora doista treba ići u tom smjeru, a jedinstveni odbor za sanaciju tu da je jedan bitan, važan, dakle, do, doprinos i jača otpornost našeg čitavog bankarskog sustava. Slažem se i sa komentarima koje je Daniel Lui malo prije iznijela i podržavam njezino mišljenje u odnosu na otpornost i poboljšanje zahtražene količine i kvalitete kapitala kao rezerve i kao sigurnosti i to su sigurno ti zahtjevi koji se tu postavljaju nisu se uvijek i odrazili u realnosti i nisu baš uvijek ispunjeni. Ali mi se s time definitivno slažemo i mislimo da će o, o tome ovisiti i kvaliteta naših nadzornih djelatnosti prve godine. Naravno da će biti komentara koje ćemo tu dati pogotovo u vezi s jednom temom, takozvanim MDA-om, dakle minimalnim iznosom potrebnim za osiguranje. Tu nemamo dovoljno jasnoće još u našim propisima, ali moramo u svakom slučaju na tome insistirati kako bi zadržali nužnu sigurnost. I već smo razgovarali o tome s obzirom na ovaj najnoviji razvoj događaja i mislim da moramo uvijek uzeti u obzir one prethodnu veliku krizu kako bi ostali vjerni intencijama čitavi, svih ovih direktiva i opće ideji da se stvara instrument nadzora. I mislimo da ova brojka od 81 koju smo imali kao jednu vrijednost oko koje se sve vrti nije jedino što nam tu može odlučiti. Ali mi podupiramo naravno napore e, ovu opciju nacionalne diskrecije i mi smo i u izvješću dali neke vrlo specifične komentare o tim temama o kojima se javno konzultiramo. Međutim, sve u svemu se mi podupiremo te napore iako e, si nismo zapriječili put za daljnje zakonodavne intervencije, bude li potrebno. I vidite, imamo jedno mjesto gdje to ne bismo očekivali, to je takozvani britanski deal, gdje se to priznaje, a trebao bi zapravo jedan daljnja razina, jedna nova, viša razina harmonizacije u bankovnoj uniji. Međutim, za sve je vrlo važno da se to očuva i nadam se da ćemo to očuvati. Međutim, s druge strane, bankovna unija raspolaže jednim specifičnim setom mjera za postizanje harmonizacije na nivou koji je potreban za punu bankovnu uniju. A onda je tu naravno i pitanje popravljanja kapaciteta, sposobnosti za procjene banaka, njihovog boniteta, njihovih financijskih aktivnosti. Mislimo da treba poboljšati tu kapacitet da se vidi i doista u punom razmjeru koliko su sposobni kreditno sposobni i da se mora do kraja vidjeti njihov financijski portfelj analizirati s obzirom na sve vrste imovine koje imaju. Zatim tu je ovaj naš jedinstveni odbor za sanaciju o kojem je vam Elke govorila, koji je tek počeo bivati operativan, ali mi ga apsolutno podržavamo jer je vrlo bitno ono što radi. I mi podupiremo um, sanaciju vlastitim sredstvima, dakle načelo bail-in, jer mislimo da je to jedno jako važno načelo, premda u čitavom nizu zemalja uvijek tu nailazi na otpore, ali to treba naravno sve skupa pretočiti u nacionalne zakonodavstva. I uključujući i druge e, vrste sanacije koje su moguće, dakle sve ono što još ide u sanaciju da ne dođe do kompletnog stečaja i nestanka. Naravno treba se i može se i treba se koristiti, pritom s jedne strane jasnoća i transparentnost, a s druge strane moramo zajamčiti financijsku sigurnost u cijelom bankarskom sektoru. I na kraju onda to pitanje dovršenja naše bankovne unije. Mislim da je zbilja divljenje vrijedno kao što je većina u parlamentu, kao što sam već rekla, izglasala ovaj paket i svoju parlament će raditi dalje kad dođe cijeli paket e, na parlamentarnu proceduru na svoj uobičajeni način, ali za sad imamo jednu punu potporu. Naravno, stanovitim oprezom prema nekim posebnim područjima, recimo tamo gdje države djeluju na banke, i tu smo se recimo dogovorili oko nekih kompromisnih formulacija koje se trebaju onda srednjoročno riješiti u okviru međunarodnih tijela, tu imamo odbor za financijski nadzor, iz različite posljedice po tržište kapitala. Parlament je dakle spreman se svim tim pozabaviti u redovne parlamentarne procedure, ali pritom poziva na nužnu predostrožnost i opasnost. Ali mislim da i gospodin Dragi koji je u tome sudjelovo je govorio kod nas toga svega vrlo svjestan. To bi bile recimo te specifične točke iz našeg izvješća i našeg stajališta Europskog parlamenta. O tome naravno da ćemo svemu još moći dalje govoriti i sa odborom za jedinstvenim odborom za sanaciju kao i sa ostalim akterima naše bankovne unije. Hvala lijepo gospodine Gal. Uh, Mrs. A sada ćemo riječ dati gospođe Hübner. Eh, Hvala vam lijepa. Na temelju onoga što je do sada rečeno, mislim da nam je svima jasno da je bankovna unija nešto na čemu se još radi. Pa kad gledamo prema budućnosti, mislim da je korisno da se podsjetimo kako smo pokrenuli bankovnu uniju, kako bismo raskinuli vezu između banaka i država kako bankarska kriza se ne bi pretvorila u krizu javnoga duga i e, kako bismo popravili uočene manjkavosti u pogledu nadzora nad bankama diljem Europske unije, a uz to je povezano i pitanje e, snošenja e, troška krize. Dakle, mnogo toga je učinjeno i kao što su to rekle i gospođa Nui i gospođa König, e, dakle u njihovim izlaganjima jasno je bilo vidljivo što smo sve do sada već postigli. U Europskom parlamentu zalažemo se za uspostavu mehanizma E, jamstva bankovnih depozita, to je vrlo vjerojatno nešto na čemu će se postupno raditi. Naravno, važno je također da se smanje razlike između onih koji jesu u europodručju i onih koji nisu. Oni koji jesu u bankovnoj uniji, oni koji nisu. Dakle, bankovna unija e, treba ostaviti otvorena vrata za one koji se e, žele e, priključiti. E, do sada niti jedna zemlja izvan europodručja se nije priključila bankovnoj uniji, iako je danska vlada prošle godine utvrdila da bi to bilo u interesu njihovom financijskom sektoru. Samo Ujedinjena kraljevina i Švedska izrazile su da se ne žele priključiti bankovnoj uniji. E, no, na kraju krajeva u interesu je pojedinih zemalja da se e, tom e, projektu pridruže. Ovdje je riječ o produbljivanju europskog projekta u ova teška vremena, kao što sam već rekla, to je otvoreni proces, svatko se u njega može uključiti, a oni koji se ne uključe izlažu se riziku da budu marginalizirani. Dakle, upravo zemlje koje nisu u europodručju, e, obično su one zemlje kojima su najviše potrebna e, sanacija i e, pomoć u restrukturiranju. Institut institucije e, u kojima su zastupljeni različiti e, sektori, različite zemlje su upravo institucije koje mogu provoditi ovako složene nadzorne funkcije i e, također većinom e, su problemi e, nastali upravo u onim bankama koje imaju svoja sjedišta u europodručju. Evo recimo u Češkoj je utvrđeno da gotovo 88 posto bankovnih, e, bankovne aktive je u vlasništvu banaka koje imaju sjedište u europodručju. Dakle, e, samo hoću još jednom naglasiti kako mi se čini da ima mnogo smisla da oni koji trenutačno nisu u bankovnoj uniji, nisu u europodručju, u budućnosti uđu u bankovnu uniju. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima gospođa Karin Berger iz Odbora za financije Francuskog parlamenta. Izvolite. Hvala vam lijepa. Prije svega čestitam gospođi Nui i gospođi Koenig na svem radu koji su e, obavile. Dakle, jedna je stvar donijeti odluku, a druga je stvar provesti je u e, dijelo. E, tri glavne stvari bih htjela reći. Prije svega, kada je riječ o Francuskoj i našem stavu prema bankovnoj uniji. Ostvarili smo velik napredak e, kada je riječ o e, sanacijskom mehanizmu u Francuskoj je odluka donesena još 2013. godine, a kada je riječ o nadzornom mehanizmu svi postupci koji su predviđeni bankovnom unijom u Francuskoj su uvedeni. To uključuje e, sustav osiguranja depozita, o čemu ću nešto više reći malo kasnije. Dakle, Francuska je ostvarila značajan napredak. Mi podupiremo sve ono što se događa, ali isto dobro nastojimo osigurati E, i ispunjavanje svih zahtjeva koji proizlaze iz različitih direktiva. Potom, kada je riječ o budućnosti bankovne unije u narednim mjesecima i godinama, da, mnogo toga smo već postigli i mislim da se možemo ponositi e, koracima koje smo napravili e, na našem putu prema većoj integraciji u prva dva stupa poglavito ovdje mislim na prvi stup koji se odnosi na nadzor E, dakle na jedinstveni nadzorni mehanizam, a u drugom stupu mislim na sanacijski mehanizam, jedinstveni e, sanacijski mehanizam. Da nam je prije nekoliko godina netko rekao da ćemo imati takav mehanizam na europskoj razini, mnogi od nas u to ne bi vjerovali. Dakle, možemo se doista time ponositi, no što to u praksi znači za građane Europe? Današnja rasprava pokazuje da još uvijek razmatramo neka posve stručna abstraktna pitanja koja se odnose na makroekonomska razmatranja za obične građane bankovna unija će postati stvarnost onog dana kad njihova ušteđevina bude e, zajamčena dakle kad njihovi bankovni depoziti budu zajamčeni i zaštićeni kako bi bankovna unija iz ove arhitekture u kojoj se sada nalazi otišla u smjeru e, političke razrade moramo je dovršiti. E, dakle kriza na Cipru je simbol toga koliko se teško boriti protiv financijskih kriza. I to je druga stvar koju sam htjela reći. Dakle, sve europske države trebaju ostvariti napredak e, u ovom području, recimo u području osiguranja depozita. Ako to ne e, postignemo, tada nećemo pokazati solidarnost i e, bankovna unija nikad neće postati stvarna dodatna vrijednost za europske građane. Treća stvar koju želim reći kada je riječ o svemu onome što je još potrebno učiniti u području financijskih uredbi. Dakle, u proteklim tjednima mnogo ste toga mogli pročitati o financijskim rizicima e, s kojima se Europa i svijet ponovno suočavaju. Mogli smo pročitati da postoji mjehur e, koji nikada nije riješen i e, koji dakle mjehur duga e, koji se tiče i privatnog i javnog sektora i bankovnog sektora e, i da je potrebno e, smanjiti zaduženost, a to se još uvijek nije ostvarilo. Važno je spriječiti rizike povezane sa bilancom banaka. U najnovije vrijeme novine nam govore da se opasnost ne vidi u bilanci, već da se vidi u načinu na koji se upravlja imovinom, e, dakle kako aktivom, tako i pasivom. Dakle, sve svi oni zajmovi koji postoje, a koji nisu u bilanci, E, takozvan e, bankarstvo u sjeni, a isto tako i štedni fondovi, fondovi e, mirovinski fondovi, fondovi životnog osiguranja Dakle, to je e, ono na što treba usredotočiti našu pozornost sada. Znači, u zaključku ono što želim reći je da je potrebno doista dovršiti bankovnu uniju, napraviti taj posljednji korak kako bismo pokazali praktičnu korist bankovne unije za naše građane kroz jamstva za njihove depozite. E, Također, e, važno je da se pokaže da je bankovna unija uspješna u izbjegavanju novih kriza koje nam se najavljaju. Hvala. Hvala vam, a sada e, riječ ima posljednji govornik, to je moja kolegica iz Nizozemskog senata, gospođa Henriette Pranst. Hvala svim kolegama, hvala i e, Martinu. Moj govor u ime e, Nizozemskog senata odnosi se na prijedlog za e, europsko osiguranje bankovnih e, depozita. Dopustite mi da najprije kažem da se mišljenja oko uspostave takvog sustava su u Nizozemskom i senatu i u parlamentu su podijeljena. No ako ostavimo to po strani, ja bih se osvrnula na jedan e, aspekt te scheme, a to je fond za osiguranje depozita. E, program za osiguranje depozita ima dvije funkcije. E, osigurati štediše u slučaju da njihova banka propadne i umanjiti mogućnost financijske nestabilnosti i smanjiti zapravo mogućnost vala isplata. No da bi se to da bi se ispunile te funkcije, schema mora ispuniti određene zahtjeve, jer u protivnom bi mogla biti e, kontraproduktivna. Dva aspekta e, prijedloga traže promjene, zato što bojim se da bi mogli imati suprotne efekte od onih koji su planirani. Moja prva točka se odnosi na fondove sredstva, ulaga, uložena sredstva. Ako mm, se trebaju sredstva isplatiti klijentima, klijentima posrnulih banaka, novac mora biti dostupan odmah i to besplatno. Stoga se savjetuje da sredstva budu u jednom e, od namijenjenih računa Europske sredske banke. No članak 753 7.5.3 e, tvrdi da sredstva moraju biti uložena i citiram u visoko likvidnu imovinu, visoke kreditne vrijednosti. Zar ne bi bilo razumno, i to sada pitam u ime svojih kolega senatora, da eksplicitno u tom članku isključimo mogućnost da se sredstva neposredno ili posredno ulažu recimo na burze i to u bankama koje sudjeluju u tom programu osiguranja bankovnih depozita ne, jer naravno ne želimo da vrijednost sredstava padne u istom trenutku kada banka mora isplatiti ta sredstva. Isto tako ne bismo željeli da upravitelj proda a, udio u trenutku kada banka prolazi kroz teške trenutke. Mislim da bi to još samo pogoršalo situaciju. Zatim druga stvar se odnosi na situaciju u kojoj novac koji je deponiran na, dakle, na računima dosegne svoje ciljane razine. U sadašnjem prijedlogu od tog trenutka pa dalje od banaka se ne bi tražilo e, da daju dodatne doprinose. Sjetite se, e, doprinosi su povezani s rizikom. To znači da ako prestanete uplaćivati u banku, nećete više imati cijena koja je povezana sa rizikom. Na taj način bi e, to bio poticaj za banke da više e, riskiraju, budući da to ponašanje više ne bi nosilo određene troškove. Sigurne banke bi zapravo znači unakrsno e, subvencionirale rizične banke. To je bio čudan rezultat. To bi se moglo riješiti tako što bi banke od trenutka kada fond dosegne dakle ciljanu e, visinu na temelju dakle svojeg rizičnog profila to bi rezultiralo bankama koje će biti sigurnije, koje bi morale plaćati, aha, bankama koje su sigurnije da plaćaju manje, a banke koje su rizične da plaćaju više. Zanima nas mišljenje stručnjaka i ostalih kolega po tom pitanju. Hvala vam gospođo Andrijet Prast. Ja bih zahvalio svim našim govornicima i posebice naravno Daniel Nui i Elke König iz Europske središnje banke. A sada ću dati riječ gospodinu Gualtieriju, on će predsjedati drugim dijelom ovog um, današnjeg popodneva. Hvala vam. Koristit ću e, isti format kao i na prvom dijelu sastanka. Prvi je gospodin Oprea iz e, Rumunjskog senata. Izvolite, imate dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kad je riječ o bankarskoj uniji, Rumunjska smatra da bi nam e, E, cilj trebala biti stabilna bankarska unija. To je e, važan korak prema konsolidaciji ekonomske i monetarne unije. Taj bi cilj trebalo ispuniti na jedan uključiv i transparentan način sa svih 28 e, članica i to bez dodatnih barijera od strane zemalja članica koje još uvijek nisu dijelom eura. Potrebni instrumenti za nadzor postoje u trenutačnim propisima prema našem mišljenju trebali bismo e, pratiti na koji se način provode e, uredbe srednjoročne prije nego što uvedemo nove instrumente. Imamo mnogo novih mjera. Te nove mjere bi trebalo analizirati i osigurati veću dosljednost. Naravno, moramo uzeti u obzir potrebu da se zadrži porezni suverenitet zemalja članica. E, Rumunjska nije dio eurozone, aktivno je sudjelovala u stvaranju bankarske unije, i u osmišljanju potrebnih e, alata za spašavanje europskog e, bankarskog sustava. Hvala vam. Hvala. A sada Hans Mikkelbach iz Njemačkog Bundestaga. Hvala lijepa predsjedavajući. Ja bih još jedan puta se volio vratiti problemima koje trenutno doživljavamo na burzama u svijetu i to upravo sa udjelima banaka kojima se tamo trguje. A to se naravno direktno izraž, odražava na bankavsku situaciju u Europi. Naime, bankovni sektor je za bolje odvojen, zahvaljujući pravo ovim požarnim mjerama koje smo mi poduzeli od ostatka e, industrije ekonomije. Međutim, investitori i dalje imaju problema s povjerenjem u banke nakon svega što se dogodilo. I sad je pitanje kako će to ići dalje, gdje, će, gdje su investitori, mi trebamo investicija i to nas naravno pogađa. Kako vratiti to povjerenje? a s druge strane ne možemo se osloboditi toga osjećaja da smo i sami za to dobrim dijelom odgovorni za tu situaciju koja je nastala. Jer Europska središnja banka je svojim mjerama koje je poduzimala sprečavala godinama nužne reforme i onda je bankama neograničene količine jeftinog novca stavljala na dispoziciju. Prema tome oni uopće se nisu morali brenuti oko toga odakle će im likvidnost doći. To je samo išlo praktički bez ikakvih posebnih troškova. I zbog toga naravno se nisu okretali investitorima i zbog toga je naravno stradala i njihova vlastita rezerva novaca. I sad zbog toga što mi sad borimo s takvom situacijom i dalje imamo slabe banke sa slabom vlastitom imovinskom situacijom koje ne, ne, baš ne bude povjerenje na svjetskim burzama i nema investitora, a mi moramo stvoriti jake banke sa puno jačim vlastitim kapitalom i puno jačim puno otpornije. Sad je pitanje dakle kako popraviti tu situaciju stanje banaka na burzama. To je za nas ono ključno pitanje jer na burzama se trguje udjelima i u bankama. Hvala. Thank you. Hvala vam. Sljedeći je Enrico Dijaš iz Portugala. Izvolite. Hvala vam. Najprije vam želim zahvaliti na odličnim uvodnim govorima. Bili su doista vrlo informativni i bili važan doprinos današnjoj raspravi. Ja imam nekoliko pitanja. Zapravo spomenuo bih nekoliko e, točaka. Kao prvo imamo neravnotežu u bankarskoj uniji kad je riječ o trećem stupu koji još uvijek nije dovršen. Ta je neravnoteža dovela do određenih situacija u zemljama članicama, u, dakle do situacije u kojima je zaštita štediša veća u nekim zemljama od nekih drugih. I e, mala i srednja poduzeća plaćaju veće spredove. To je dovelo do e, neravnomjernog tržišnog natjecanja. Na europskoj razini trebamo imati sustav za osiguranje bankovnih depozita. To je apsolutno ključno. Drugo, neke se banke nalaze u vrlo lošoj situaciji. I zbog toga je cijela ova ideja oko bankarske rezolucije vrlo kontroverzna. E, Portugal je i sam bio nedavno u vijestima zbog toga danas. Rezultat toga je da banke u ovom trenutku prolaze kroz postupak e, koncentracije. I mislim da je to poprilično opasna stvar. Ono što ovdje gradimo u Europskoj uniji je zapravo čitav niz velikih bankarskih institucija koje su u nekom slučaju prevelike da bi propale. Ja mislim da je to opasan razvoj događaja. Ako pogledate što se događa u SAD-u, tamo se događa potpuno suprotno. Riječ je, tamo imaju puno fragmentiraniji sustav i to znači da imaju manje sustavnih banaka i zapravo se rizik teže kontrolira. I na kraju imam još jedan komentar. Mi podržavamo a, odvajanje ulaganja u bankama od malih klijenata i mislim da je e, to je građana i mislim da je hitno da napokon e, ostvarimo nekakav napredak u tom području. Hvala vam, a sada Eliza Ferreira iz Europskog parlamenta, ona je i izvjestiteljica u sjeni za um, osiguranje depozita. Hvala, evo ja ću govoriti e, engleski. Najprije hvala vam oboje što ste e, došli. Drago mi je da su dvije vodeće žene na ovim pozicijama i na ovako složenim zadacima. Puno vam hvala na svim vašim naporima, hvala vam na vašim mm, postupcima i hvala vam što ste u kontaktu s parlamentom. I moja pitanja, molim vas, doživite pozitivno i konstruktivno, zato što mislim da je parlament i inače konstruktivan u ovom radu. Kad je riječ o detaljima tranzicije, dakle iz situacije u kojoj nismo imali zajednički pristup bankama e, prema novoj situaciji bankarske unije. I sad ja bih htjela govoriti upravo o tom prijelazu vi ste instrumentalni u uh, stvaranju novog okvira, nove infrastrukture. I sada ću citirati gospođu Koenig. Rekli ste da vaša svrha nije uh, sanacija banaka, već izbjegavanje sanacije banaka. U međuvremenu smo mi anticipirali nešto što možda nije ključno za bankarsku uniju, to je interno tržište. Važno je za interno tržište, i to je BRD. To je prvi puta da e, to pokušavamo u Europi, dakle direktivu o sanaciji i oporavku banaka, to je sanacija i oporavak banaka. To je zapravo već bilo uspostavljeno prije e, cijele te arhitekture i prije nego što smo imali pozitivne elemente koji su stabilizirali tržište. Tako da ESM koji je financirao direktno banke, nakon e SSM-a ne postoji, zatim zaštita za sanaciju banaka, zajednička kredita linija ne postoji, a sad e, DGS, dakle direktiva o sustavima osiguranja depozita, sada program osiguranja uloga. Tako da govorimo o tome da bi provedba sanacije i oporavaka banaka mogla dovesti do određenih opasnosti i zanima me da li slijedite te detalje. I nakon e, komentara mojeg e, kolege iz Portugala, Analizirate li zajedno sa tijelima nadležnim za tržišnu konkurenciju iz komisije e, svaki tržišni sektor kako bismo bili dosljedni u svim našim aktivnostima? Hvala vam. Hvala. A sada ste nek E, Vesta iz e, Republike Češka, iz Senata. Hvala vam i želim vam dobar dan. Nastojat ću biti ne previše tehnički i reći ovo jednostavno. Postoje banke u EU koje su vrlo likvidne, koje imaju odličnu imovinu ili su granično likvidne. A zatim imamo i banke koje nemaju likvidnosti, koje su zapravo u fazi likvidacije. Možda je to zbog toga što njihovi klijenti ne plaćaju e, kredite ili su e, jednostavno imali loše politike. 700 milijuna kruna, to je oko 28 milijuna eura. To je trošak kojeg Češka sada mora pokriti i toliko je Češka morala dati bankama, a i sada nam nedostaje taj novac. A banke su sada relativno strave, barem tako tvrde. No problem je da su e, sve to banke kćeri od velikih međunarodnih banaka i upravo tu ja vidim opasnost. Kada budemo imali bankarsku uniju sa različitim potencijalima, sa bankama koje će pokušavati prenijeti e, novac, sredstva iz zdravih čeri u one manje zdrave e, podružnice u drugim zemljama. Zanima me, ima li bankarska unija na raspolaganju e, dovoljne alate kojima se može spriječiti zakonito ali nemoralna unakrsna, unakrsno subvencioniranje banaka, jednih banaka na štetu drugih. Meni je drago da čujem o svemu ovome, da se to napokon uvodi i mi ćemo pozdraviti svaku mjeru koja će doprinijeti boljoj financijskoj stabilnosti diljem Europe. Bilo da je to osiguranje sredstva, bilo da je to nadzor, dakle što god će unaprijediti financijsku stabilnost. Hvala vam. Hvala vam, a sada François eh, Mar iz Francuskog senata. Hvala lijepo. Sada smo već čuli kako su postignuti važni napreci u regulacijama bankarske situacije i bankarskog sektora u Europi, što možemo samo pozdraviti. I ja se zahvaljujem svim govornicima na ovoj preciziranju i ovim sjajnim izlaganjima koje smo čuli. Međutim, imamo još uvijek radovnih nekih briga. Već smo tu već govorili o volatilnosti cijena bankov, udjela banaka na burzama i općenito kako se kako kotiraju, kako stoje u Europi i diljem svijeta, a i o mogućnostima ipak prijetećih e, nelikvidnosti. A zatim postoji i drugi rizici, tu je kolegica Henriette Makvić govorila, različiti rizici za prenošenje novaca iz jedne države u drugu s obzirom na obitelj banaka koja je osnovana. I sad je pitanje da li, recimo, ova uredba može ući u trag e, svim tim opasnostima i prijenosu tih sredstava, da li se dakle i kod onih koji nemaju normalne dozvole za rad kao financijske institucije i rade kao banke u sjeni, odnosno e, alternativne financijske institucije, da li se i njih može obuhvatiti, recimo različiti fondovi i sve ostalo, sa našim uredbama i našim propisima koje smo predvidjeli. Ali da se vratimo na, na ono što se u zemljama članicama događa. Ja sam i danas uh, ujutro već ovdje čuo objašnjenja Džana Vikersa. On ima puno, puno iskustva na području reguliranja bankarske djelatnosti i on je napisao jedan vrlo zanimljiv sad članak dakle alarm zbog situacije banaka u Europi, posebno situacije banaka u Velikoj Britaniji. I mene sad jako zanima da li šta vi mislite o tome, da li je dakle ono što je Vickers o čemu je pisao, a kažem on je iskusan čovjek sa puno znanja, da li je to stvarno nešto toliko zabrinjavajuće, da li osobe koje su u proteklih godina stekli jako puno iskustva u bankarskim krizama, šta takve osobe misle o upozorenju koje su čuli na bankarsku situaciju? Hvala Francesco Perjela. Iz talijanskog e, doma zastupnika. Hvala vam. Danas je talijanski parlament izglasao prijedlog kojim se vlada obvezala da će odgoditi Pale In. taj je prijedlog podnijela oporba i jedna manjina u talijanskom parlamentu smatra da će da bi ovaj e, da bi se ovaj sustav dakle sanacije oporavku banaka trebao potpuno odgoditi i ne provoditi. Ja ovdje predstavljam tu manjinu koja je podnijela taj prijedlog i moram vam reći da naša vizija ide u jednom potpuno drugačijem smjeru i da koncentracija financijskih e, ovlasti nije rješenje bankarskih problema. Zato što štete konkurenciji, zato što e, umanjuju povjerenje potrošača, a narušavaju i demokraciju pojedinih e, zemalja. Zato što koncentrirati financijske ovlasti znači i voditi politike pojedinih vlada. Stoga mi smatramo E, zapravo mi smo potpuno drugačije vizije. Mi smatramo da se moći i vrste banaka e, moraju odijeliti, dakle ulagačke, ulagačko bankarstvo i bankarstvo dakle za građane. I jer će se na taj način smanjiti velika koncentracija, to jest onemogućiti velika koncentracija kapitala. Europska komisija je predložila liniju koja ide upravo prema koncentraciji financijskih e, moći. I ja se pitam, i pitam to e, vas, današnje goste, kako to onda Europska komisija, ako je već na strani građana, krije presudu anti, Europskog antitrasta koje je kaznio velike e, bankarske grupacije zbog formiranja kartela o Euriboru i modificiranju kamatnih stopa u Europskoj uniji. Jako dobro znamo da s tom presudom e, da bi brojni potrošači, brojni građani mogli se žaliti na temelju te e, presude kako bi ih se obeštetilo zbog ovih e, prijevara na visokoj razini. A u tome su sudjelovali Barclays, e, Deutsche Bank, e, Societe Generale i Royal Bank of Scotland. Dakle, na čijoj smo strani? Jesmo li na strani građana? Hvala vam. Da, tekst rezolucija malo drugačiji, ali svatko ima svoje stavove. Sada mislim da možemo čuti naše goste. Najprije ću dati riječ Daniel Nui i gospođi Koenig, da čujemo njihove komentare. Dobili ste jako puno pitanja, nekih malo težih, malo specifičnih. Izvolite, gospođo Nui. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Ovo je bilo jako puno vrlo interesantnih komentara, tako da ću morati biti vrlo brza a na dio ću odgovoriti Elke Koning. Što se tiče NDA-a, e, iskreno je, moram biti iskrena i reći da imamo određene poteškoće. Zato što u direktivi nedostaje jasnih e, elemenata o maksimalnim iznosima distribucije. Jednom kada to budemo pokrili, neće baš biti puno prostora za fleksibilnost. E, maksimalni iznos distribucije e, za isto vrijedi i za distribuciju dividendi. A već sada koristimo stroža pravila za to. Problemi, problemi s kojima se suočavamo danas na tržištu ovise i o tim elementima. Kuponi će biti tako isplaćeni i na taj način će biti pokriveni i oni koji poduzimaju rizike, dakle dobit će nekakvu uh, odštetu, ali naravno isplata za kupone se razlikuje od isplate dividendi. Ali da, treba će pojasniti uredbu. Druga stvar se odnosi na eh, izloženost država. Ja se slažem da je ova nedavna financijska kriza pokazala da eh, države nisu zaštićene od rizika, tako da moramo imati neke zahtjeve za kapitalima. Naravno to treba učiniti pažljivo i znamo da se e, mnogo toga čini na međunarodnoj razini. Tako da je moguće bolje niti ne pokušavati pronaći samo europsko rješenje, jer je to e, i međunarodni problem. Možda da sačekamo prijedlog e, Bazela, odbora iz Bazela, pa onda da vidimo kako ćemo to riješiti. Što se tiče trećeg stupa bankarske unije koji još nije dovršen. Slažem se s vama kad kažete da je to dio bankarske unije koji još uvijek nedostaje. Još bih dodala da nam treba i fiskalna kočnica za jedinstveni odbor za sanaciju, fond za sanaciju, ali o tome će nekoliko riječi reći Elke. DIS, e, sustav osiguranja depozita je vrlo bitan za građane. E, oni moraju imati povjerenje u banke u koje ulažu svoj novac. Kolega iz Portugala je spomenulo moguću koncentraciju prevelikih e, banaka. To stvarno ovisi o zemlji. U određenim zemljama su bankarski sustavi poprilično koncentrirani, nema puno prostora za koncentraciju, ali isto tako im postoje druge zemlje u kojima je koncentracija mnogo manje bitna. I možda postoji e, prostor za dodatnu racionalizaciju, to ćemo vidjeti. Vidjet ćemo da je u određenim zemljama, da će se to zapravo i dogoditi. Na pitanje da li surađujemo sa eh, općom upravom za tržišno natjecanje? Da, odgovor je da. Dakle, to je komunikacija između dvije europske institucije. Tako da mislim da možemo lijepo raditi zajedno. Što se tiče pitanja kolege iz Češke, da li e, spriječavamo kroz subvencioniranje e, između istih članica, dakle različitih članica jedno te iste grupacije, mi bankarsku uniju gledamo kao e, jedinstveno tijelo za nadzor i dakle imamo jedan jedinstveni sustav za osiguranje depozita. I drago nam je da nas se e, tako gleda i u e, testovima otpornosti EBE. Cilj je pokriti 71% e, bankarske imovine u zemlji i zapravo mi analiziramo više od 70% imovine unutar bankarske unije. To znači da se više koncentriramo na veće zemlje nego na manje i mislim da je to pošteno. Što se tiče zakonodavstva o bankama, ne, o onome što je rekao gospodin Bigo, ne znam kakva je situacija u Ujedinjenoj Kraljevini, možda je to zapravo dobar trenutak da dam riječ kolegici. A što se tiče e, odgode provedbe pejlina nisam baš sigurna zato što tržišta se sada polako prilagođavaju na tu novu ideju, shvaćaju da se svijet promijenio i da su nova pravila stupila na snagu od 1. siječnja ove godine. Tako da da, sad jesmo u jednom prijelaznom razdoblju, ali mislim da je jako puno toga E, učinjeno kako bi zapravo taj prijelaz bio siguran. Hvala sada Elke. Hvala lijepa. Evo, sad e, sam mi dala riječ, ali ja ću onda pokušati da komentiram nešto na račun ovog što je kazao i napisao gospodin Vikes, ja bi se volao ostati izvan toga i ne to se miješati. Međutim, moram nešto reći u vezi s onim prije. E, mislim da je to jedna sad ja, da je vrlo važna poveznica stupanja na snagu i primjena direktive o sanaciji oporavku banaka sa sadašnjom krizom. Mislim da je upravo jučer Financial Times e, naveo 12 e, sumnjivih stvari na tu temu. I posebno se s jednom moramo složiti, a to je mi imamo direktivu o sanaciji oporavku banaka i sad je naš posao da ju doista e, implementiramo da to zaživi. I to je, kao što smatramo, za čitavu Europu i za cijeli jedinstveni mehanizam za sanaciju banaka, ona ključni, ključni dio zakonodavstva i moramo se pobrinuti da to bude konzistentno primijenjeno posuda i, i pritom da sve što činimo bude potpuno transparentno. Dakle, mislim da je to i i Financial Times jučer identificirao kao jednu od najvažnijih tema i to moramo sad provesti. Naravno, moramo tom pritom uzeti u obzir da u različitim zemljama članicama postoje različite situacije i različiti problemi. I kad god djelujemo, da djelujemo proporcionalno između, e, naravno, u odnosu na sve ostale. Ali, kao što je i Daniel rekla, ove regulatorne promjene, da li mi s njima de facto pomažemo većoj koncentraciji banaka i financijskih institucija na tržištu. Nisam baš sigurna. Na jednom dijelu tržišta vidimo veću koncentraciju, ali isto tako vidimo da recimo banke bez održivog modela poslovanja u nekom trenutku moraju snositi posljedice za svoje takav način poslovanja koji je bio neodrživ i onda će morati doista staviti ključ u bravu ili se rasformirati ili promijeniti ako stignu još. A s druge strane imamo vrlo solidne banke i financijske institucije koje djeluju kao ne samo pratnja nego kao i motor za cijelo gospodarstvo i za nove konjunkture. Mi smo se svi naravno obvezali na jednu transparentnu sanaciju i Mislim da zemlje članice moraju ovaj korak prvi prema bankarskoj uniji poduzeti i mislim da smo u ovom prvom koraku već i postigli veliki uspjeh, bez obzira na to što Velika Britanija radi, bez obzira na to da li oni jesu ili nisu unutra. A sad što se tiče ovog alternativnog paralelnog bankarskog i financijskog sustava i pitanja koje smo o tome čuli, Mislim da smo mi od uvijek bili vrlo jasni i tražili punu transparentnost prema tome. Jasno je da, to je za mene najvažnije kad se govori o tim alternativnim paralelnim financijskim sustavima. Prema tome, tu ne moram više ništa govoriti. A zatim se govorilo i o investicijama u, garant, u sustav, dakle, osiguranja depozita. Mislimo da je to vrlo bitno, ali to isto tako povezano i sa našim jedinstvenim fondom za sanaciju. Slažem se s vama da možda nije najbolja ideja sada investirati u te potencijal, u one stvari koje nas trebaju potencijalno zaštititi, ali mislim, slažem se s vama da trebamo s razinu svojih ciljeva dalje podizati, ali sam uvjerena da će to zakonodavac učiniti u sljedećim koracima u daljnjim fazama. Jasno je da bankovna unija ima tri stupa, to je jasno. Ali isto tako je i sa ova dva trebamo početi djelovati, jer nam treba harmonizirani sustav, usklađen sustav nacionalnih programa osiguranja bankovnih depozita, prije nego što krenemo dalje na treći stup. I onda moramo isto tako vidjeti kako ćemo kako ćemo uskladiti tu vezu između nacionalnih programa osiguranja bankarskih uloga i našeg jedinstvenog fonda za sanaciju. To još e, postoje puno stvari koje se moraju fino uskladiti. E, međutim, kao što je Daniel rekla, mi ne možemo sve provesti ni u zakonu o obaveznoj količini likvidnosti, ne možemo sve odjedan put raditi, ali imamo to u vidu. Zatim, imamo i slična područja e, gdje imamo različite nedorečenosti ili probleme i neučinkovitosti u nacionalnim zakonima o stečaju. A to naravno treba vidjeti kako ćemo se mi tu postaviti, jer naš je zadatak kako počnemo djelovati da saniramo, ne da tjeramo stečaj. Međutim, tu ćemo još vidjeti kako ćemo to uskladiti. Ovdje isto tako već su spomenuti i fiskalne kočnice i s time se bavimo. A imamo još čitav niz bilateralnih stvari koje se moraju potpisati i moramo puno toga još učiniti. Hvala puno. Mislim da je ovo bila krajnje zanimljiva sjednica. Mislim da smo dotaknuli čitav niz ključ, stvari od ključne važnosti, dakle onih prioritetnih tema. Još jedan puta puno hvala Daniel i Elke König. I ja dijelim mnoga gledišta koje ste ovdje iznijeli, ali ne možemo se jasno baš u svemu 100% složiti. Mi imamo, da kažemo, različite i imamo stanovitih različitih pogleda što se tiče ove fleksibilnosti margina, odnosno rezervi, ali o tome ćemo sigurno još puno govoriti i mislim da su nedavni problemi na tržištima se posebno odrazili na to i pogoršali stanje. Ali kažem, razmišljati o problemima zajedno, o njima otvoreno raspravljati i tražiti rješenje, to je najbitnije. Naravno, i ono sve što smo čuli od dovršetku bankarske unije, jasno da to predstoji još čitav dio jedne zakonodavne procedure koju moramo proći, pa ne možemo sad ići e, prije vremena, dakle stvari idu korak po korak. Ali naravno slažem se sa Elke König da odgađanje nečega što je trebala već biti na stranac isto nema puno svrhe ni smisla. I slažem se s vama da sve treba rješavati naravno u skladu sa načelom proporcionalnosti, to je jako bitno. I važno je što ste o tome svemu rekli na konkretnim primjerima različite veličine banaka i zemalja članica. Hvala vam, a sada riječ vraćam su supredsjeditelju, gospodinu Vakoju. Ja bih želio u ime kolega zahvaliti svim govornicima na, u, koji su danas poslije podne bili s nama u ova dva dijela sesije na dvije teme, kao i hvala svima koji su sudjelovali u te dvije sesije našeg današnjeg sastanka iz nacionalnih parlamenta i iz Europskog parlamenta i time bih zatvorio ovaj drugi dio, drugu sesiju našeg današnjeg rada. Hvala.